Dear Dragi kolege, možemo početi s radom sa našim e, redovnim sastankom odbora Ekon. Točka 8 našeg dnevnog reda jest e, moment kada se moramo pozabaviti nadzorom nad delegiranim aktima i provedbenim mjerama. Danas ćemo se usredotočiti na neke teme vezane za CRD4, CRR, e, radi se i o nekim ispravkama, također nekim provedbenim mjerama koje su povezane sa samim srži našeg e, jedinstvenog pravilnika za bankarstvo. Imamo 25 e, e, provedbenih tehničkih standarda koji su već e, dovršeni, pet su u toku izrade, 31 je već finaliziran, a 19, 31 je dovršen, a 19 su u fazi dovršavanja. EBA je od komisije tražila da produži krajnji rok za neke nacrte i zadnji put je to zatraženo e, u prosincu 2016. Već smo dobili nacrte od sedam od tih 19 e, koji su još u fazi dovršavanja. Kao što znamo imamo tri mjeseca za reakciju. Tri od sedam e, su više politički relevantni zato što se radi o načinu izračunavanja kapitala banke koji su ključni upravo za primjenu CRD4 CRR u samom sektoru. U svjetlu velike važnosti svega toga e, tajništvo je tražilo zemalja članica da daju pregled svih tih mjera koje se tek trebaju početi primjenjivati i dobili smo od komisije i izvješće o ITS-u, to smo isto vam dostavili. I Izabel Vajan, koja je zadužena za zaštitu potrošača u EBA, će nam se obratiti. I e, sad ću vas zamoliti da u pet minuta, ne dulje, e, nam date jedan, kratki uvod, a nakon toga ćemo dati e, riječ našim članovima. Dakle, prvo gospodin Milerov. Hvala gospodine predsjedavajući, uvaženi članovi ovog odbora, dobro jutro. Zahvaljujem što ste nam omogućili da vam damo najnovije informacije o situaciji na planu usvajanja e, tog cijelog paketa mjera na razini 2 koje moramo usvojiti u skladu sa uredbama CRD4 CRR. Kao što ste vi sami rekli, komisija nastoji e, u e, rokovima koji su izneseni u CRR CRD4 e, ispoštovati sve to što je njezina obveza. Također i ovaj, ovo razdoblje tri mjeseca za usvajanje koje predviđa uredba o EBI. Naravno, neki puta imamo problema, kao što su primjerice nemamo dovoljno resursa, e, zato što se često radi o dugim, i vrlo detaljnim tekstovima. Također ponekad imamo i interne diskusije o samoj materiji, gdje neki puta se naš stav razlikuje od stava EBE. I također e, mi moramo neke fine, e, fino ugađanje politike napraviti. I kod konačnih nacrta sa EBOM moramo neke stvari još e, do kraja dovršiti i e, mogu također reći da neki puta ne dobivamo pismeni prijevod na vrijeme. Dakle, to je to što se tiče općeg pristupa. Mi zaista dajemo sve od sebe, no e, nije iz neki puta čisto praktičkih razloga to moguće. Sada nekoliko riječi o tim e, nekim tekstovima koje je tajništvo Ekona naglasilo. Kao prvo želim reći da se radi o izmjenama i dopunama e, delegiranog akta o omjeru likvidnostne pokrivenosti. Ta e, delegirana uredba harmonizira zakonodavstvo na razini Europske unije što se tiče detaljnih e, uvjeta vezanih za kvantitativnu likvidnost. Radi se o dosta kompleksnom zakonu koji je relativno brzo usvojen, ali zahtjeva cijeli niz promjena kako materijalne prirode, tako i e, onoga šta zovem e, administrativne promjene, znači da bi, bio, da bi ga se lakše primjenjivalo. Namjera je komisije e, da pričekamo ishod rasprave o prijedlogu STS prije nego što počnemo raditi izmjene i dopune ovog akta. Zašto? zato što kriteriji za likvidnu imovinu e, na razini 2, e, što uključuje vrijednostne papire osigurane imovinom te dužničke vrijednostne papire trgovinskih društava, bi trebali biti usklađeni sa kriterijima STS-a, a koje treba tek definirati u okviru pregovora vezano za prijedlog o STS-u. To je sada fazi trijaloga. Kada to bude dovršeno, mi ćemo nacrt dostaviti parlamentu. Drugi akt je RTS o metodologiji procjene za e, napredne pristupe mjerenja za operativni rizik. E, to je sada se treba tek interno usvojiti. E, pretpostavljamo da će to biti učinjeno krajem travnja ili početkom svibnja. Ima još neki detalji koji nisu usaklašeni, ali dosta smo uvjereni da ćemo moći ispoštovati ovaj rok koji smo se zadali, dakle kraj travnja, početak svibnja. Zatim imamo RTS o vjerojatnosti neispunjenja obveza. Znači radi se o metodologiji procjene e, koja je zasnovana na internim, e, internom rankingu i mislimo da će krajem svibnja ili početkom lipnja ove godine to biti usvojeno. I posljednji akt je akt, odnosno RTS o kriterijima za unutar grupne priljeve i odljeve. Tu smo u krajnjem stadiju usvajanja, dobili smo prijevode i trebali bismo do kraja ovog tjedna dobiti odobrenje da se pokrene pisana procedura, tako da nakon toga bi se to dosta brzo trebalo usvojiti. To je to od mene, gospodine predsjedavajući. Hvala vam na vašoj prezentaciji, a sada e, dajem riječ e, Izabel Vajan. E, hvala. Uvaženi članovi odbora Ekon, uvaženi zastupnici u parlamentu, Veliko mi je zadovoljstvo da dam svoju otporu, svoju potporu vašem radu na nadzoru ovih akata. Ovi e, zakonodavni tekstovi su objavljeni u službenom e, listu u e, srpnju 2013. i oni su glavni dio uredbi o bankarstvu koji se primjenjuju u Europskoj uniji uz BRD, AMLD i EMIR. Oni su važne nadopune. Dakle, kao što je komisija objasnila, mi smo dobili mandat da pripremimo i usvojimo delegirane akte a EBA je zadužena za pripremu i podnošenje na tehničkih standarda koji se tiču dakle, e, regulatorni, dakle, regulatornih standarda i provedbenih standarda. Što se tiče delegiranih akta komisije, EBA ima također tu savjetodavnu ulogu i dostavljamo izvješća gdje se analiziraju e, različiti aspekti nadzorne prirode, i gdje se ocjenjuje učinak različitih e, političkih opcija i također se procjenjuju e, predviđene odredbe. Posebno e, promičemo analizu različitih poslovnih modela banaka. CRD-CRR je zahtjevao 133 tehničkih standarda koji su podijeljeni u regulatorne tehničke standarde kojih ima 84 i 49 koji su provedbeni tehnički standardi. Do sad je EBA dostavila 117 tehničkih standarda. Većina tih e, tehničkih standarda, e, kao što je već objašnjeno, su u potpunosti usvojeni i objavljeni su u službenom listu. Uz njih e, dostavili smo i 68 izvješća o cijelom nizu tema kao što su financijske pologe, NCFR ili pomoćni faktori za mala i srednje poduzeća da navedem samo neke od njih. EBA e, je sad, ima važnu poruku. E, mi namjeravamo u potpunosti privesti kraju rad na e, prvom ovom jedinstvenom pravilniku. Do kraja ove godine namjeravamo podnijeti sve preostale standarde. Smatramo da je veoma važno zato što će to zaista razjasniti E, situaciju vezanu za to kako je regulativa popravljena nakon krize i to je također i zaključak vezan za obveze preuzete na sastanku G20. Do kraja ove godine se planira dostaviti daljnje standarde po CRD i CRR, njih ima 16. Nemamo novih područja gdje će biti podnesena izvješća. Osim nekih područja gdje se od nas traži da na godišnjoj osnovi e, pratimo rad kao što su primjerice odredbe o primicima. EBA bi dakle mogla ispoštovati vremenske rokove koje su je zadati, osim u nekoliko slučajeva došlo je do kašnjenja zbog nedostatka resursa, ali bilo je i drugih situacija gdje zbog e, činjenice da se vodi rasprava e, u tijelima koji se bave standardima na međunarodnoj razini je e, zaključeno da trebamo malo detaljnije razmotriti to kako bismo mogli proizvesti jedan razuman e, prijedlog e, za regulativu. Na nekim područjima kao što je primjerice operativni rizik postavili smo pitanje komisiji i suzakonodavcu ne bi li možda bilo pametno da napravimo jedan korak natrag i da izbjegnemo dodatnu regulativu e, koja nam je nametnuta CRR-om, zato što e, postoje neke stvari koji se smatraju radikalnim e, izmjenama o postojeće regulative. Po našem mišljenju bi to moglo biti dosta skupo, a da korist u budućnosti ne bude dovoljno velika. No to je sve objašnjeno u pismu koje smo krajem prosinca 2016. poslali komisiji. Sveukupno ovaj, ovaj prvi jedinstveni e, pravilnik e, će biti napravljen u roku od četiri godine e, nakon objave zakonodavnog teksta u službenom listu. Glavni dijelovi se odnose na kvalitetu kapitala o bankama. To je sve napravljeno već u prvoj godini nakon što je objavljen zakon. Tu smo se više manje fokusirali na interne e, odredbe, odnosno to je sve bilo povezano sa ovim planom. No postoje i neki standardi koji zahtijevaju da se stvari ažuriraju, kao što je primjerice izvještavanje i EBA ima taj interaktivni jedinstveni pravilnik koji će omogućiti da bankama da lakše tumače odgovarajuću regulativu i to će zahtijevati od nas naravno dodatne napore, ali mi e, smo spremni to učiniti. Hvala vam na pozornosti i evo spremna sam odgovoriti na vaše pitanje. Hvala. A sada ispred našeg izvjestitelja gospodina Karasa ja ću pročitati njegove, njegov tekst jer on nažalost iz osobnog, iz osobnih razloga nije mogao doći. Tekst je na njemačkom, pa ću ga pročitati na njemačkom. Nisam baš sasvim siguran kako ću biti uspješan, ali bar ću pokušati. Da, ja razumijem njemački i meni je isto draže da imam prijevod. Veoma je važno da imamo danas ovdje predstavnike komisije kako bi parlament mogao imati svoju ulogu u nadzoru delegiranih i provedbenih akata. Transparentnost je nešto zašto što građani sve više traže i to je i tema mog prvog pitanja. Dakle, što se tiče transparentnosti, EBA, EBA je 2015. i i krajem 2016. odgovorila na odnosno e, reagirala je na neke e, krajnje rokove koji su nametnuti i tražila je da se to produlji. E, pismo imamo online, ali odluke komisije o produženju tih rokova nije objavljeno i nije dostavljen niti EBA. EBA ima nacrte tih e, tehničkih standarda na svom e, web sajtu, a komisija ne stavlja e, takve stvari na svoje internet stranice. Zašto i što komisija namjerava napraviti u smislu ispravljanja tog nedostatka transparentnosti? I EBA je također neke stvari zaustavila rad na njima, primjerice što se tiče vrijednosnica e, koje su koje kao kolateral imaju nekretnine i pravila vezano za to, kada možemo očekivati da će EBA proizvesti te standarde? Mogu li samo vam čestitati da se zaista odlično nosite sa Überprüfungsmandat riziko, e, dakle, Hvala na komplimentu samo sam se htio uvjeriti da me ljudi zaista razumiju. Kao drugo, pitanje e, ispravke e, vezano za neke druge. Kao što znamo u CRD 4CRR dva delegirana akta na tom području su usvojena, a nemamo dakle provedbene akte. Jedan je o omjeru likvidnostne pokrivenosti koji je usvojen u listopadu. I sredinom 2015. komisija je počela rad na ispravku ovog delegiranog akta. Koja je trenutno situacija sa tim ispravkom i zbog čega je došlo do kašnjenja i kakvu ulogu ima mehanizam za izračunavanje e, LCR-a, omjera likvidnostne pokrivenosti ima u svemu tome. Mislim da nam to treba razjasniti dodatno. I kao treće, što se tiče ovih RTS-ova koji se uskoro trebaju objaviti, do sad smo imali 31 takav e, RTS je usvojen vezan za CRD 4 CRR, a 9 ih još treba dostaviti. EBA je predstavila određeni broj tih i komisija će ih usvojiti, no tri su od posebne političke važnosti zato što će utjecati na e, količinu kapitala koje trebaju držati financijske institucije. RTS e, o ovom e, naprednom pristupu izračunu operativnog rizika dakle od 3. lipnja 2015. i ETS za e, IRB, procjenu IRB-a i također RTS za kriterije za unutar grupne priljeve i odljeve od 21. srpnja 2016. Dakle, kakva je situacija trenutno sa ta tri RTS-a i koji su razlozi zbog kojih je došlo do ovih kašnjenja. Dakle, evo ja isto postavljam jedno pitanje, nadovezujem se na pitanja gospodina Karasa. Još jedno izvješće koje se odnosi na RTS eh, vezano eh, za kreditne obveze E, i pitanje je naravno vezano za pragove koji bi zapravo smanjili te pragove e, u odnosu na situaciju koja sada postoji u nekim zemljama članicama. Dakle, koji je učinak koji se očekuje na osnovi postojeće regulative Jeste li vi napravili procjenu učinka ove promjene? Jer će to sasvim sigurno imati učinak i na IRB i na standardizirani pristup e, za banke. To će naravno utjecati ne samo i e, na e, izloženost nenaplativim potraživanjima nego i za neke zahtjeve vezane za kapital. Dakle, ne bismo htjeli da to ima nekakav nesrazmjerno velik učinak. Dakle, to su moja pitanja. Sada se obraćam članovima da vidimo imamo li pitanja. Pervanš Perez. Merci, Hvala. Mislim da je zapravo šteta što imamo kolege koje zanima rasprava o ovim delegiranim aktima, međutim oni nisu sada ovdje prisutni. Imam e, dva pitanja. Što se tiče EBA, rekli ste da ste uputili dopis komisiji, je li to isti dopis o kojemu govori gospodin Karas ili je to neki drugi dopis? Mislim da bi bilo korisno da parlament zna radili se o istom dopisu ili o dva različita dopisa. Dakle, ono koje spominje gospodin izvjestitelj i gospodin Karas. Ono što me najviše zabrinjava jest što imamo jako puno pregovora, zaredalo se jako puno pregovora. RTS o LCR-u, e tu ste rekli da još uvijek e, čekate i pregovore o STS-u. I to svačam. Međutim, što se tiče LCR-a i pitanja priljeva i odljeva unutar grupe, drugi paket na kojem Europski parlament još uvijek nije počeo raditi će imati određeni učinak na sve ovo. Kolika je tu pravna sigurnost? Koliko se možemo sloniti na pravnu sigurnost u ovom e, aspektu? Jer čini se da se fokusiramo na delegirane akte, pogotovo povezano sa zakonodavstvom koje zapravo već revidiramo i sigurni smo da će to zakonodavstvo biti revidirano. Postoji opasnost od kontradikcija i određene količine zabune. I također oni koji će provoditi ovo zakonodavstvo će s vremenom postati jednostavno istrpljeni, doživjet će zamor. S time se ne možemo uvijek nositi na tehničkoj razini, to je već možda političko pitanje. Ako pogledamo što se dogodilo sa Solva 2, onda postavljam pitanje, trebamo li iz toga možda izvući pouku? Kako ne bismo ponovili iste pogreške jer u prošlosti smo se konstantno bavili temeljem, tako reći, a zapravo je trebalo popraviti e, krov. Ne znam da li je ova metafora ovdje prikladna, ali eto to je moje pitanje o EBA i pitanje postavljeno komisiji. Hvala vam. Mislim da možete sad odgovoriti na pitanja. Izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedatelju. Pokušat ću odgovoriti na pitanja gospodina Karasa i gospođe Berez i također na vaše pitanja. Što se tiče transparentnosti. Primio sam na znanje zabrinutost parlamenta i znam da želite znati kakvo je trenutačno stanje. Međutim, mislim da ne možemo u potpunosti usporediti ono što radi komisija i što radi EBA. Kad EBA objavljuje svoje nacrte, oni to rade na drugačiji način od nas kada mi dobijemo zahtjeve i analiziramo ih jer imamo vlastite interne procedure, imamo svoje interne konzultacije i teško nam je objaviti tekstove prije nego što ih komisija službeno usvoji, prije nego što oni budu objavljeni u službenom glasilu, u službenom listu. Međutim, naravno da mi vaš odbor želimo informirati o tome što se trenutačno događa, što se trenutačno radi i kako je zapravo trenutačno stanje sa tim dosijema. Međutim, mislim da je nama puno teže objavljivati nacrte ovih tekstova, ovih dokumenta, ako oni nisu već potvrđeni interno. Imamo razne službe, imamo također i kolegi. E, sada što se tiče specifičnih pitanja koja ste postavili, već sam, vjerujem, spomenuo u uvodnoj izjavi određene stvari. Što se tiče RTS-a i umjera likvidnosne pokrivenosti, kao što je rekla gospođa Berez, mi smo zapravo odlučili malo pričekati i vidjeti što će se dogoditi s, kako će teći rasprava o STS-u. A zatim što se tiče komentara gospodina Karasa, imamo ITS o naprednim pristupima mjerenja operativnog rizika, to ste spomenuli. Rekao sam, nadam se da ćemo to usvojiti u travnju ili svibnju. Zatim što se tiče metodologije koja se temelji na internom rejtingu i na tome radimo, isto vrijedi za unutar grupne priljeve i odljeve. Dakle, što se tiče količine posla, polako ju privodimo kraju i stavljamo pod kontrolu. Zatim, e, gospodine predsjedatelju, što se tiče vašeg komentara o onim pragovima i na tome također radimo i mislimo da ćemo posao privesti kraju u svibnju. I kolegici iz EBA ću sada prepustiti riječ da odgovori na vaše još pitanje koje je preostalo. Oni su nas se konzultirali kada su radili na svojim dokumentima, uključujući procjenu učinka. Zatim, što se tiče pitanja gospođe Berez, mi smo se sami pitali o RTS-u i naprednom pristupu mjerenja operativnog rizika. Time izračunavamo operativni rizik i kapitalne zahtjeve. Dakle, tada primjenjujemo tu metodologiju i o tome se trenutno raspravlja u okviru međunarodnih tijela, pa bismo stoga mogli imati određene izmjene. Smatramo da bi bilo kusno nastaviti sa donošenjem ovog teksta, jer upravo tu metodologiju trenutačno koriste banke, i ne znamo kako će promjene zapravo izgledati na međunarodnoj razini. Jer to će trebati transponirati i u zakonodavstvo. To će potrati nekoliko godina, možda dvije do tri godine. Smatramo da će prevladati trenutačna pravila, pravila koja su već na snazi i stoga je korisno specificirati kako bi europski regulatori trebali provjeriti na koji način europske banke primjenjuju metodologiju za, eh, za operativni rizik. I također posljednji komentar. Kad god želimo promijeniti bankovni i financijski okvir, moramo vidjeti kakve će to imati posljedice, implikacije na uredbe razine 2 i razine 3, na regulativu razine 2 i razine 3 prijedlog za izmjenu CRR-a i CRD-a se fokusira samo na određene elemente, samo, a ne na sve. I također delegirani akti, na njih to neće imati nikakvog e, učinka. Kao što sam rekao, dok god nisu donesena nova pravila, regulatorni, postojeći regulatorni okvir treba biti cjelovit što je više moguće i tako ga treba primjenjivati. Eto sad bih prepustio riječ kolegice iz EBA. Hvala vam gospodine predsjedatelju i hvala vam na pitanjima. Mogu vam ponuditi tri informacije o RTS-u što se tiče hipotekarnih eh, hipotekarne vrijednosti, ovo je izuzetno strukturiran RTS. Jer želimo ovdje uspostaviti kriterije na temelju kojih bi bilo moguće uspostaviti vrijednost određene nekretnine koja će se koristiti eh, kao potpora vrijednosnicama, kao osiguranje za vrijednosnice. Pripremili smo sve elemente za izradu tog RTS-a Međutim, identificirali smo e, jednu pravnu poteškoću s obzirom da vrijednost nekretnine iz članka 124 može imati učinak ne samo na određivanje kapitalnih zahtjeva, već i neizdravan učinak. za pokrivene obveznice u Europi. Promjenimo li način na koji određujemo vrijednost te imovine, onda ćemo zapravo značajno utjecati na e, tržišta. I to bi moglo imati značajan učinak. Kako bismo imali potpunu sigurnost, nismo htjeli odmah objaviti RTS, upravo zbog tog učinka to bi sve moglo dovesti do neočekivanih i neželjenih posljedica. Upravo zato smo postavili to pravno pitanje i želimo da se to razriješi prije nego što dovršimo RTS. Drugo. Što se tiče metodologije koja se koristi za potvrdu modela, imamo operativni rizik i tržišni rizik. RTS za tržišni rizik je donesen i kao što je komisija već istaknula, kada je riječ o operativnom i kreditnom riziku. Tu bi moglo doći do određenih interferencija. S obzirom da trenutačno imamo e, reviziju modela u okviru Bazela, htjeli smo si osigurati malo vremena kako bismo vidjeli kakav bi to učinak imalo na europsko zakonodavstvo u budućnosti. Važno je komisiji poslati poruku da kada govorimo o metodologiji revizije postojećih e, metoda i postojećih odredbi, imamo SSM, oni žele koristiti tu jedinstvenu metodu I dakle, neovisno od budućih razvoja na međunarodnoj razini, ovo je zapravo kamen temeljac i smatramo da bi bilo dobro to usvojiti. I treće, što se tiče praga materijalne značajnosti i detektiranja potencijalnih problema, taj RTS je jedno zapravo osjetljivo pitanje, jer je nužno provesti promjene unutar država članica, a to utječe na postojeće etablirano zakonodavstvo. E, upravo smo zato imali jednu ciljanu procjenu učinka koja je bila sveobuhvatna i željeli smo smanjiti navedene pragove. to nužno ne znači da će doći do povećanja kapitalnih zahtjeva. Jer ako otkrijemo niz problema, koji su doduše mali i otkriveni u ranoj fazi, onda se može očekivati manja razina gubitaka. Jer na taj način u vrlo ranoj fazi upravljamo samim situacijom i samim problemom. Na taj način se smanjuje i LDG. Zatim što se tiče i što se tiče samog troška. Sve u svemu, čak i ako banke budu morale prilagoditi svoje interne sustave, nećemo imati povećanje kapitalnih zahtjeva. Dakle, to neće biti glavna promjena koju možemo očekivati kako bismo se uspješno suočili s poteškoćama nakon ovih izmjena, odlučili smo kombinirati dva sustava detekcije. Nismo, gledali, nismo se željeli baviti samo apsolutnim iznosom. Od 100 ili 500, ovisno o to ovisno o vrsti zajma. Sustav detekcije, dakle, sada je i relativan i fleksibilan. Nula do 2,5% obveza. Imamo, dakle, kombinaciju ta dva elementa, što će nam omogućiti da se uspješno pozabavimo potencijalnim promjenama i zahtjevima. Thank uh, Hvala. Mislim da naša kolegica želi se nadovezati. Da, nakon što sam e, čula odgovor komisije, e, mogu reći da sam e, vas razumjela, međutim, unatoč tome imamo jednu poteškoću. Naravno, trebati će neko vrijeme da dovršimo pregovore i da krenemo sa implementacijom. U međuvremenu trebamo poboljšati trenutačnu situaciju. Međutim, zanima me kako se možemo pobrinuti da na kraju zapravo ne završimo sa potpuno novim pristupom. To bi značilo da oni koji se, što je s onima koji se bave implementacijom? Mislim da bi komisija trebala zapravo primijeniti jedan strogi minimum, ne samo u smislu sadržaja, već i u smislu logike. Dakle, ne bismo trebali previše ulaziti u detalje i moramo znati, biti sigurni da će se ono o čemu sada donesemo odluku koristiti u sljedećih 20 godina. Treba nam dakle možda jedan blaži, lakši pristup i zanima me je li to moguće. U protivnome mogli bismo implementirati izuzetno detaljno opsežno zakonodavstvo, a za dvije, tri godine se predomisliti i u se promijeniti smjer. Hvala. Nisiguran želite li se možda javiti za riječ, ali evo, čuli ste što je rekla kolegica. I e, također što se tiče pojašnjenja o pragu materijalne značajnosti. Dakle, napravljena je procjena i tu bi me zanimali detalji i sam učinak. Jer na europskoj razini postoji određeni prosjek i zapravo imamo nekoliko različitih pragova. Dakle, ako je prag ovisi o tome da li je prag visok ili nizak, prema tome će i učinak biti drugačiji. Dakle, ne znam da li vaša studija učinka uzima u obzir taj prosjek ili uzima u obzir e, zapravo razinu tog učinka ili on je raščlanjen. I treba uzeti u obzir i postojeće uvjete i samo osjetljivo pitanje NPL-a i bankovnih bilanci. Eto, e, to je bio moj kratki komentar. Ako želite, možete i vi nešto reći. Dakle, što se tiče praga materijalne značajnosti, kao što sam e, već prije rekla, imali smo prikupljanje podataka, više od 200 banaka je sudjelovalo to bi dakle bio, trebao biti jedan reprezentativni uzorak um, europskog krajolika. Što se tiče samog praga, on će uzrokovati promjene kada je riječ o internim procesima modeliranja u bankama, dakle to je jedan aspekt, a drugi aspekt kao što ste i vi sami rekli, gospodine predsjedatelju, to će imati učinak na način na koji se nosite sa nenaplativim potraživanjima. zad kako bismo mogli izmjeriti taj učinak? Pa možemo svaku banku pojedinačno pitati koji je učinak. Na kraju ćemo imati jedno sveobuhvatno agregirano rješenje. Dakle, tu je važno i vrijeme implementacije. Kapitalni učinak neće biti toliko problematičan koliko sama implementacija sustava i mislim da će za to biti potrebno najmanje tri godine prije nego što to stupi na snagu. Banke koje su, kojima je potrebna promjena su se doista i pripremile za te promjene. Hvala lijepa. Pregovarački tim će sada nastaviti s raspravom o ovim tekstovima i tu imamo i naravno proceduru u koju su uključeni izvjestitelj i drugi. Vidjet ćemo trebali možda e, povesti dijalog o određenim elementima kako bismo vidjeli gdje postoje poteškoće prije samog e, usvajanja i mm, vidjet ćemo možda hoćemo li biti u potpunosti zadovoljni. Ja vam to sada ne mogu reći, ali želim vam e, zahvaliti na vašoj suradnji. Izvolite. E, mislio sam da ste htjeli e, zaključiti ovu točku na dnevnom redu, tako ste mi zvučali. Da, upravo ste, ali ako nešto želite dodati, slobodno izvolite. Ne, ne želim, ne moram, ali želim. Što se tiče, imamo jedno kašnjenje koje se odnosi na jedan RTE, RTS koji nas pogotovo zabrinjava, a to je ovlast iz članka 122. 124. Vi ste spominjali RTS 4, imamo slovo A i B. Vi ste spominjali 4A, ali u 4B imamo još jedno ovlaštenje tehnički standardi trebaju specificirati uvjete iz stavka 2. Nadležna tijela ih moraju uzeti u obzir kada određuju visoki rizik, pogotovo u smislu financijske stabilnosti. To ovlaštenje je izuzetno važno jer imali smo upozorenje koje se odnosi na brojna tržišta i u mojoj izbornoj jedinici imamo nek, problem s nekretninama. U određenim, na određenim tržištima postoji situacija, trebamo razmisliti o makrobonitetnim mjerama kako bismo ograničili rizik i stoga zabrinjava što EBA u interno se ne može složiti oko ovih standarda. Volio bih da nam EBE e kaže nešto više o tome tko zauzima kakav stav o tim ovlaštenjima, o čemu se raspravlja, koja su pitanja. I drugo, želim podsjetiti kolege i predsjedatelja da u Bankovnoj uniji imamo godišnje izvješće i od komisije smo zatražili da se snažnije zauzme u makrobonitetnom smislu. Kada pogledamo bankovnu uniju, imamo nedostatak zajedničkog IDIS okvira, ali s druge strane imamo i nedostatak zajedničke usklađenosti makrobonitetnih alata. U makrobonitetnom području države članice doživljavaju poteškoće i ne mogu se složiti. I upravo zato komisija ne bi trebala biti blaga. Ako se EBA, ako EBA ne može postići suglasnost interno, zanima me od komisije kada će oni donijeti odluku. Jer ne možemo ponovno dopustiti krizu s nekretninama. Imamo upozorenje, a čekamo da se nastave i dovrše rasprave u sklopu EBA. Mislim dakle da je komisija odgovorna ako se EBA ne može interno dogovoriti i razviti samostalno taj RTS i zato me zanima, to pitanje upućujem predstavnici EBA, kada ćete se dogovoriti i kada ćete napokon potvrditi da to možete sami napraviti. Jer građani u izbornim jedinicama gdje imamo krizu s nekretninama zapravo doživljavaju probleme jer e, ljudi u četvrtima, ljudi moraju napuštati četvrti u kojima dugo žive i mislim da nije prihvatljivo da taj nedostatak harmonizacije makrobonitetnih alata nije riješen. Hvala. Imate li, samo molim jedan kratak komentar. Hvala vam, hvala na pitanju što se tiče vašeg pitanja. EBA više neće raditi na tome. Jer nismo mogli postići jednostavnu većinu i nismo se mogli složiti. Upravo smo zato nacrte RTS-ova poslali komisiji, jer e, imamo nacrte, ali nismo se uspjeli oko njih usuglasiti. I komisija ima mogućnost e, usvojiti, to je donijeti ono što želim. Dakle, samo da vam ponudim jedno objašnjenje. Zašto nismo uspjeli postići suglasnost? Pa upravo ako želite želite li gledati prema budućnosti koliko je god moguće i imati makrobonitetno gledište, ako dakle gledate prema budućnosti, onda želite imati i veliku fleksibilnost. Zapravo želite biti proaktivni i fleksibilni. Što se tiče ovog RTS-a, obično želimo postići visok stupanj usklađenosti. Naravno da je tako. Ako želite visok stupanj usklađenosti, onda zapravo smanjujete mogućnost da budete proaktivni. Dakle, te, ta je jedna delikatna ravnoteža koju je teško postići i jednostavno, jednostavno se nismo uspjeli e, dogovoriti. E, hvala, samo da se nadovežem na kolegicu iz EBA. E dakle, EBA nije mogla postići dogovor o ovom tekstu i zato mi sada ćemo možda direktno usvojiti taj tekst. Međutim, još uvijek nije donesena politička odluka. Međutim, time se bavimo. Pa, ispričavam se, smijem li se nadovezati na ovo? Samo kratko, imam jednu rečenicu. Kada ćete točno moći nam e, potvrditi i izvijestiti nas o tome koju ćete odluku donijeti? Ovo nije odgovor građanima koji se brinu zbog e, nastanka eventualnih e, napuhanih cijena na tržištu nekretnina. Pa ja ću se pokušati raspitati za datum, ali sa sada nemam točan datum koji bih mogao podijeliti sa odborom. U redu. Hvala vam. Naravno, jasno je da moramo imati pregovore o CRR i CRD, u i razgovarati o našem stajalištu sa komisijom i EBOM. Dakle, danas smo zametili dalje kritičke aspekte u vezi s time. Evo, možemo sada zaključiti raspravu i učiniti kratak prekid. Za 15 minuta doći će povjerenik Dombrovskis na našu razmjenu gledišta.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 Danas imamo drugi strukturirani dijalog sa povjerenikom Dombrovskisom koji je naslijedio to područje nadležnosti od Lorda hila Prethodni strukturirani dijalog, kao što se vjerojatno sjećate, s povjerenikom Dombrovskisom u ovom svojstvu imali smo 9. studenog. Mislim da je ovo dijalog koji se održava pravovremeno. jer sada raspravljamo o nizu važnih prijedloga komisije, o velikom e, paketu za banke o kojem ćemo razgovarati. Danas poslije podne prvi puta imamo prijedlog rezolucije o CCB-u, imamo također nastavak rada na Edisu i na posljednjoj plenarnoj smo usvojili i naše izvješće o bankovnoj uniji. Radili smo na temelju pitanja postavljenih u izvješću Gule i to je također i rasprava o Bazelu 3. Imali smo i vrlo zanimljivu posjetu Bazelu gdje smo razgovarali o dovršenju projekta poderiranja rizika, na što, kao što znamo, utječu i relevantne promjene u drugim jurisdikcijama. o čemu promišljamo i razmišljamo o mogućim učincima za koje se nadamo da neće biti loši. I na kraju nalazimo se u oči vjerojatnog pokretanja članka 50. što će učiniti Ujedinjena kraljevina, tako da smo pred početkom vrlo složenih pregovora koji će u velikoj mjeri utjecati na teme o kojima ćemo danas razgovarati. Od vas smo zaprimili i dopis o e, procjeni režima ekvivalentnosti, što će biti vrlo korisno za nas u našem radu u okviru pregovora o Brexitu, a to će biti također i važna podloga za komisiju. Za komisiju to se ne tiče ne, e, isključivo Brexita, nego je to općenito vrlo koristan dokument. Dakle, niz važnih pitanja. Povjereniče Dombrovski, se izvolite, možete preuzeti riječ. Gospodine predsjedniče, poštovani Roberto, uvaženi zastupnici, Hvala na ovom pozivu na strukturirani dijalog sa odborom EKON Drago mi je što imamo ovu priliku izvestiti vas u našem daljem e, radu na jačanju financijskog sektora i također e, mi iznosimo daljne prijedloge za dovršenje e, Magne unije i također ulazimo sada u drugu fazu projekta Unije tržišta kapitala. Međunarodne okolnosti su i dalje obilježene nesigurnošću. Pred ovim odborom eh, sam posljednji puta raspravljao o pitanjima financijskog sektora nakon američkih predsjedničkih izbora i od tada je nova administracija u Washingtonu propitala u običajnoj pretpostavke u čitavom nizu političkih područja u Europi referendum e, o izlasku jedinje kraljevine iz Europske unije znači da će to imati kao posljedicu i njezin izlazak iz jedinstvenog tržišta, ali još nisu jasni uvjeti budućih odnosa. U svemu tome, europsko gospodarstvo se dobro drži i sve zemlje članice će ove godine i iduće zabilježiti rast. Naš BDP je više nego prije krize i dalje će nastaviti rasti. Postepeno smanjujemo javni dug i deficit Javni deficit u europodručju će se smanjiti na 1,4% BDP-a ove godine. Europske banke su sada jače i raspolažu većim kapitalom. Komisija ima kao prioritet ojačati europski oporavak i također ponuditi e, politike koje trebaju uspjehu poslovnog svijeta i stvaranje radnih mjesta. Trebaju nam ulaganja, odgovorne fiskalne politike i strukturalne reforme kako bismo ojačali konkurentnost i to su tri glavna stupa našeg gospodarskog plana za uključiv rast. E, to je jedan pristup koji smo nedavno iznijeli u našem zimskom paketu. No da vidimo što to znači za financijske usluge. U sudenome iznijeli smo paket za reformu banaka u EU kako bismo smanjili e, rizik u bankovnom sektoru i podržali financiranje šire gospodarstva. Globalne banke naravno trebaju globalne standarde i oni podržavaju također ravnopravno naticanje i stabilnost na tržištima u svijetu. Podržavaju također trgovinu i tržišno natjecanje i stabiliziraju međunarodni financijski sustav i gospodarstvo. Zbog toga se zalažemo za daljnju međunarodnu suradnju. Iz nedavnog izvješća Sivigula e, znamo da ovaj odbor prati vrlo e, sa velikim zanimanjem tu suradnju i nakon dogovora o standardima vaša stručnost će biti neprocjenjiva u prilagodbi tih standarda europskom zakonodavstvu u uobičajenom zakonodavnom procesu i to će biti također i slučaj paketa koji smo predložili u studenome. U europskom zakonodavstvu ćemo ovim paketom uvesti standarde o kojima se raspravlja u Bazarskom odboru i u FSB-u kako bismo izbjegli e, e, pologu u financijskom sustavu, naš paket e, uvodi obveznu pologu u visini od 3% i također smo predložili E, neto stabilni e, stopu financiranja kako bismo osigurali dugoročno financiranje banaka stabilnim izvorima financiranja i kako bi banke mogle bolje izražati stres. E, također smo izradili kapitalne zahtjeve koji su osjetljivi na riziku u nizu područja kao što je to tržišni rizik i izloženost središnjim sugovornicima ili ugovornim stranama. Također, upravljanje rizikom e, je veliki izazov, zbog toga smo e, i predložili minimalni iznos telaka i ta će pravilo biti uključeno u europske minimalne zahtjeve za e, vlastita sredstva i za prihvatljive obveze. Naš prijedlog o, dvojnoj hierarhiji vjerovnika će biti i nešto što će donijeti brze e, koristi i omogućiti bankama da se e, pojačaju vlastitu otpornost. Prošloga tjedna sam e, pozvao vijeće ECOFIN da dogovori stajalište u svibnju i nadam se da ćete i vi pokazati sve zanimanje za smanjenje rizika. Također, uz dovršenje našeg regulatornog okvira, želimo da on bude i razmjerniji i proporcionalniji i zbog toga smo izradili prijedloge u kojim tražimo da se uzmu u obzir preporuke ovoga parlamenta, a naročito Burkharda Balca. Naš je cilj e, bolje obratiti pozornost na različite poslovne modele i profile rizika. Za manje banke e, to znači da ćemo smanjiti obvezu izvješćivanja i administrativne troškove i to će smanjiti također i obveze izvješćivanja i E, zadržat ćemo e, sadašnju stopu potpore malih i srednjih poduzeća i to proširiti na sve zajmove malim i srednjim poduzećima i također ćemo podržati ulaganja u diskorizične e, infrastrukturne projekte sa predvidljivim priljevom kapitala kako bismo uspjeli riješiti problem e, previsog zaduženja i e, nenaplativih dugova, e, namjeravamo pružiti tehničku pomoć našim uslugom za potporu strukturnim reformama. Radimo na tome sa zemljama članicama i razrađujemo usklađeni pristup na europskoj razini. Također, e, to je na programu neformalnog ekofina u travnju, tako da ćemo sa zemljama članicama to uklopiti u jasnu strategiju sa jasnim ciljevima i kalendarom. Naš bankovni paket se uklapa u širi program za jačanje bankovnog sektora i e, produbljenje tržišta kapitala. To je dio jednog uravnoteženog pristupa gdje ruku, ruku pod ruku idu e, raspodjela rizika i smanjenje rizika i e, pri tome također radimo na dovršenje bankovne unije u skladu sa radom da to je Hubner. A naš e, prijedlog za EDIS je također dovoljno do izrade izvješća Ester Lange. Također e, smo E, osigurali da e, CCP-ovi mogu oporaviti ili spasiti ukoliko upadne u poteškoće i to dovršava okvir kojim upravljamo tržištem izvedenica. I e, se radujem budućem radu sa vama, a naročito sa Case Winburn i Jakobom von Weizsäckerom. CCP-ovi i izvedenice su e, tržišta koja su najintegriranija na svijetu i to su neka od područja gdje se Europa oslonila na ekvivalentnost kako bi pomirila integrirana tržišta i ojačala zaštitu financijske stabilnosti. Na temelju međunarodne suradnje Europska unija priznaje da su standardi naših međunarodnih partnera ekvivalentni i postižu iste ciljeve poput naših. Jučer sam vam e, poslao dokument o ekvivalentnosti koji je pripremila glavna uprava FISMA. Više od sedam godina nakon što je Europa započela sa reformama i u trenutku kada se obnavlja nesigurnost u vezi sa političkim uvjetima koji će omogućiti financijsku integraciju u Europi, a i u svijetu. Trenutak je da razmotrimo naš sustav i razmotrimo implikacije tih promjena okolnosti. Ja se nadam e, da će vam taj dokument koristiti u daljim raspravama. I e, kada je riječ o izvedenicama, radimo na amandmanu Emira. I e, naš prioritet je učiniti provedbu jednostavnijom i razmjernijom, no treba vidjeti kako će se to uklopiti u širu raspravu o, budućem klirinškom sustavu u Europi sad razmotrimo sada u tržišta kapitala i na početku vam želim zahvaliti na vašoj stalnoj potpori tome. Nedavno se postigao sporazum s vijećem e, kako bi se e, Ježek and everyone involved in their hard work. Izmijenio režim prospektusa. Dakle, mi sada pristupamo tržištu e, sekuritizacije i To znači da ćemo imati manje sredstava za europska poduzeća jer nam trebaju za jačanje europskog oporavka. Također svi se slažemo da e, izravna sekuritizacija može imati pozitivnu ulogu u modernom gospodarstvu i kako bismo financirali europski oporavak e, moramo što prije pokrenuti tržište sekuritizacije tako da e, računamo na Paula Tanga i Otmara Karasa i nadam se da će što prije iznaći uravnoteženo rješenje. Kada je riječ o našem e, projektu za jačanje europskih tržišta kapitala, koliko čujem, e, posao na tome dobro napreduje pod vodstvom Sirpe Pietikainen. Sada ulazimo u drugu fazu projekta Unije tržišta kapitala i upravo smo pokrenuli konzultaciju kako bismo oblikovali tu sljedeću fazu i e, kako bismo napredovali, naravno na temelju postojećih inicijativa. Sve što smo započeli ćemo i dovršiti i to se odnosi naš prijedlog e, za restrukturiranje podnošljivog e, poslovnog duga kako bi poduzeća dobila i drugu priliku ali to se odnosi i na naše prijedloge e, za podršku paneuropskom tržištu osobnih mirovina sada trebamo podržati održivo financiranje i to treba ići van okvira javnih financija i zbog toga imamo e, stručnu skupinu na visokoj razini koja razrađuje sveobuhvatnu europsku strategiju za održivo financiranje. Također, unija tržišta kapitala odnose se na male ulagače. Njihovo ulaganje, osiguranje mirovine i investicijske fondove nudi eh, na raspolaganje kapital koji naše naša tržišta trebaju kako bi rasla i mi ćemo uskoro predložiti čitav niz djelovanja nadovezujući se na odgovore na našu zelenu knjigu i izvješće Ole Ludvigsona. Fintech također može pomoći u ovom području i zbog toga smo osnovali radnu skupinu o financijskoj tehnologiji kako bismo e, se e, pozabavili postojećim pravilima i vidjeli jesu li ona u skladu sa našim svrhama i namjerama. Uskoro ćemo započeti javnu raspravu o izazovima i prilikama koje fintech nudi u svim područjima. Europski sustav financijskog nadzora sa ESom i SRB-om e, je stup stabilnosti integriteta na europskim integriranim tržištima financija i sada je pravi trenutak kako bismo pripremili potrebne izmjene i dopune zakona i nadam se da ćemo na tome uskoro početi raditi. Uvaženi zastupnici, sve je to nužno kako bismo dovršili naš zakonodavni okvir, e, povećali financiranje šire gospodarstva i prilagodili se promjenjivim okolnostima i vaš doprinos je ostaje i dalje ključan i radujem se našoj budućoj suradnji u nadolazećim tjednima i mjesecima. Hvala vam lijepa. Hvala vam. I mi se također radujemo nastavku naše izvrsne suradnje na ovom području. Dotakli ste se niza osjetljivih i važnih tema. Sada možemo započeti s pitanjima. Prvi ima riječ gospodin Hejes iz Pučana. Hvala gospodine predsjedniče, potpredsjedniče Dobrovski, dobrodošli na Ekon i čestitam na vašem radu i na pokazanom zalaganju vašem osobnom i vaše ekipe. Imam dva pitanja koja se oba odnose na Brexit, ali i na Irsku i dokument o ekvivalentnosti koji ste objavili jučer i koji ste spomenuli u uvodnom izlaganju. Vjerojatno znate da je Ministarstvo financija u Irskoj procijenio da takozvani hard Brexit može stajati Irsku više od 20 milijardi eura u jednom desetljeću i to će svakako imati snažan učinak na stanje naših financija u Irskoj. Moje pitanje sljedeće. Koju biste poruku prenijeli onim zemljama članicama na koje bi hard Brexit mogao dramatično utjecati kada je riječ o njihovom financijskom stanju. Što će komisija reći tim zemljama članicama s obzirom na to da je financijska stabilnost e, i jake financije, da su one toliko važne kao i uvijek. I je li komisija razmotrila područje primjene klauzule o izvanrednim okolnostima. O tome se razgovaralo u nedavnom izvješću Beres kao i o asimetričnim šokovima, a također i u paktu o stabilnosti i rastu imamo spominjanje izvanrednih okolnosti i može li se Brexit smatrati izvanrednom okolnošću ako je neka zemlja pogođena time u svojem financijskom stanju. I moje drugo pitanje odnosi se na dokumente o ekvivalentnosti koje ste objavili jučer. Znamo koliko je važno britansko tržište za naše financije, 40% naših financija je tamo, 60% tržišta kapitala e, i 1,3 tisuće milijardi eura dolazi upravo iz Londona. Jučer ste upravo objavili jedan e, dokument o ekvivalentnosti koji cijenim i koji opisuje to kako će e, ekvivalentnost djelovati u budućnosti. Dakle, moje pitanje je treba li nam prijelazno razdoblje kako bismo osigurali financijska tržišta i kako ne bi na njima došlo do fragmentacije čega se bojimo i kako će se to odraziti na ekvivalentnost. Treba li nam bolja ekvivalentnost, pojačana ekvivalentnost za Ujedinjenu kraljevinu, budući da su njihova financijska tržišta toliko važna za nas? Hvala, e, uvaženi članovi odbora. Što se tiče gospodarskog učinka, odnosno ekonomskog učinka Brexita, naša procjena je da će to negativno djelovati u ekonomskom smislu. Prva procjena je bila napravljena odmah nakon referenduma i pokazala je da bi do kraja ove godine na 27 članica Europske unije bi to bilo između 0,3 do 0,4 e, posto, a na Veliku Britaniju e, negdje 2 do 3 posto. No, naravno, među 27 zemalja članica Europske unije neće Brexit utjecati na sve njih jednako i Irska će definitivno biti jedna od zemalja na koje će utjecaj biti najveći. Naravno, kao prvo, trebali bismo raditi na tome da tu ekonomsku disrupciju smanjimo i da minimaliziramo učinak po ekonomije zemalja Europske unije i također trebamo e, držati sve opcije na stolu što se tiče toga kako ćemo reagirati ukoliko se ukaže potreba za reakcijom. Dakle, to je nešto što trebamo imati na umu kada budemo ušli u pregovore o Brexitu. Nadalje, što se tiče ekvivalentnosti. Naravno, e, Jučer je objavljen e, jedan pregled procesa ekvivalentnosti sa zemljama koje nisu članice Europske unije e, i to e, dakle se uspoređivalo sa zakonodavstvom EU i glavna uprava FIZMA je to objavila i tu se zapravo pregledavalo kako zemlje koje imaju ekvivalentnost u skladu sa financijskom uredbom djeluju i na koji način to djeluje na stabilnost financijskog tržišta u Europskoj uniji i na koji način to omogućava razvoj integriranog financijskog tržišta. Ekvivalentno se zasniva na procjeni e, situacije u zemljama koje nisu članice Europske unije i tu se gleda kao prvo imaju li oni ishode, iste ishode kao i Europska unija što se tiče regulative i nadzora. Taj e, proces znači da se možemo e, oslanjati e, na te propise, a da ne dođe do opasnosti po stabilnost e, tržišta u Europskoj uniji i druge negativne ishode. Naravno što se tiče konkretno Velike Britanije, povlačenje Velike Britanije iz Europske unije u principu znači da će entiteti e, sa nastanom tamo više neće imati tu financijsku putovnicu i druge, drugi zapravo mogu tražiti, onda mogu, mogu tražiti e, ekvivalentnost. No, e, zemlje koje su manje povezane sa Europskom unijom nego Velika Britanija su se pokazale problematičnim u tom pogledu, tako da ćemo morati zaista se uvjeriti da e, se uzmu u obzir eventualne rizici po financijsku stabilnost zemalja Europske unije. Mi radimo na tome, kao što znate, pregovori o Brexitu još nisu niti počeli, no svakako će to biti dio naših rasprava u ovim mjesecima i godinama pred nama. Hvala. Hvala. A sada e, gospođa Prvanž Berezi ispred SID-a. Hvala gospodine povjereniče na ovim važnim komentarima, posebno ovo što ste upravo sada rekli što se tiče ekvivalentnosti. Istovremeno naglašavate važnost e, ovog paketa e, propisa o bankarstvu i u tom paketu je jedna mjera na koju će upravo utjecati Brexit. I u ovom momentu mi e, ne vidimo nikakve prijedloge za nekakvu prilagodbu. Znamo da je ovo sve sada u tijeku, ali kada se bude pregovaralo o paketu, a imajući na umu Brexit, mi onda kao zakonodavci smo u jednom vrlo neugodnom položaju, zato što sve što je vezano e, za definiciju bailina bi moglo zapravo, na to bi mogao utjecati ishod e, pregovora, baš kao i nekvivalentnost. Što se tiče međunarodnog konteksta, htjela bih spomenuti još jednu stvar, a to je činjenica da sada imamo drugu vladu u SAD-u, jer e, Znamo e, da je rad Bazovskog odbora izuzetno važan jer se time osigurava nadzor e, bankarskog sustava pod kvalitetnim uvjetima i da se na jedan sistematski način sve to analizira, ali niste spomenuli nikakve inicijative e, koje možda zajedno sa predsjednikom Junckerom želite pokrenuti kako bismo osigurali da i američka strana poštuje obveze preuzete u skladu sa bazarskim sustavom, ali također da osiguramo da te mjere se sada ne raspadnu, jer godinama su se razrađivale i Obama i njegova vlada su to uh, uspjeli pretočiti u regulativu. Hvala na, ovom pitanju. Naravno, uh, posve je jasno da sektor financijskih usluga će posebno e, trpjeti implikacije e, Brexita. Zapravo najviše će možda Brexit utjecati upravo na njih i kada radimo na našem planu donošenja zakonskih propisa moramo to uvijek imati na umu i po potrebi prilagođavati svoj pristup. E, također je točno da ne možemo sve sav naš rad e, na sektoru financijskih e, usluga svesti na samo jednu temu, a to je Brexit, jer glavni cilj ovog paketa za reformu bankarskog sustava, kao što ste i vi sami napomenuli, to je predloženo prošlog studenog, je da se međunarodni standardi počnu primjenjivati i mi očekujemo i da naši pandani u Velikoj Britaniji također se drže tih međunarodnih standarda i da se na taj način smanji rizik e, po naš bankovni sektor. Dakle, s tog stanovišta mislimo da je važno da se nastavi rad na e, tim propisima. Također moramo uzeti u obzir i izmjene u međunarodnom kontekstu i također najave koje je iznijela nova vlast u SAD-u vezano za reguliranje financijskog sektora i činjenica da je Dodd Frank e, će e, sada biti poništen, stavljen za snage, iznad snage ili barem revidiran. Vidjet ćemo kakav će biti ishod toga. Mi smo već poslali jasan signal e, bilateralno, ali i javno da odluke e, o ekvivalentnosti se zasnivaju na pretpostavci da pravila u jurisdikcijama trećih zemalja polučuju isti regulatorni i nadzorni učinak kao i pravila Europske unije. I ako dođe do promjene u tom smislu, onda e, ćemo morati i mi ponovno razmotriti naše odluke ekvivalentnosti. Dakle, to je nešto što apsolutno trebamo imati na umu. No u svakom slučaju naša nakana je da nastavimo e, taj dijalog o regulativi sa SAD-om. Relativno nedavno smo naš zajednički regulatorni forum Europske unije i SAD-a e, pojačali, digli na višu razinu i u kontekstu tog foruma i u drugim bilateralnim e, kontaktima ćemo raditi na tome da se SAD i dalje drži međunarodnih standarda i arhitekture, regulatorne arhitekture međunarodnog financijskog sektora. E, hvala. Ispred DCR-a sada dajem riječ Ashley Foxu. Hvala, gospodine predsjedavajući, dobro jutro povjereniče. Neću e, govoriti o Brexitu, drvaću se tom iskušenju, bit će vam sigurno drago. Mogu li vas umjesto toga pitati o prijedlozima komisije o CRD5 i CRR2, dakle o tim dosijevima. Kao što ste rekli, cilj je da se e, provedu međunarodni standardi i da se smanji rizik u bankovnom sektoru. Htio bih vas pitati zašto je komisija odlučila da se ne drži prijedloga iz Bazela u nekim aspektima, posebno što se tiče odluke da se su državne obveznice e, više ne smatraju e, visoko kvalitetnim e, instrumentima i da im se dade nulti kreditni rating zato što je po Bazelu oni trebaju imati 5% postatni taj kreditni rating. Ja mislim da ova vaša odluka da, da ovo što ste vi odlučili nije dobro i ne znam zašto mislite da je to u redu. I da li vi kažete bankama danas e, da ako imaju e, dug Grčke, da je to zapravo nulti rizik i kakva vam je jamstva Europska središnja banka dala da se novci neće početi tiskati, da se to održi zašto i kako ste došli do tog zaključka i na kojoj osnovi? Dakle, da državne obveznice imaju nulti postotak rizika. Da, što se tiče e, ponderiranja e, rizika kod državnog duga, to je rasprava koja se već e, vodi u Europskoj uniji, dakle kako da se to riješi i ako sada počnemo od nule, od praznog papira, to je nešto što bi imalo smisla. Dakle, to bi se moglo odmah uvesti. No, trebamo imati na umu kontekst u kojem eh, radimo sa mnogim zemljama koje se suočavaju sa visokim javnim dugom i u skladu s tim trebamo donijeti brze odluke na način koji e, neće utjecati negativno na financijsku stabilnost tih zemalja i zapravo im pomoglo da izađu iz tog zatvorenog kruga E, dugovanja o čemu često razmišljamo i govorimo. Dakle, kako bismo postigli napredak e, moramo imati na umu pitanje financijske stabilnosti u našim zemljama članicama. U ovom momentu, kao što znate, u e, Europskom sistematskom odboru za procjenu rizika se radi na, sigurno, na vrijednostnicama koje su garantirane e, državnim obveznicama. Postoje različiti termini i različito se razumije taj termin, ali što se tiče tih vrijednosnica e, koje su zajamčene državnim obveznicama, dakle mi e, želimo tu napraviti sekuritizaciju, ali moramo imati također i preferencijalni bonitetni tretman, to znači i nulti, e, nulta stopa rizike za ulaganja kako bismo privukli međunarodne ulagače i da bismo pomogli da se e, taj zatvoreni krug između banki i državnog duga presjeće zato što to je nešto što zahvaća različite zemlje europodručja. U tom smislu kada bismo krenuli sa tim eh, prijedlogom vezano za te vrijednosnice, to bi eh, potencijalno otvorilo put eh, uvođenju tih ponderiranja rizika i onda pretpostavljamo da bi ta aktiva bila ta aktiva koja ima tu nultu stopu rizika ali svakako moramo tu razmotriti sve implikacije e, toga, reperkusije po financijsku stabilnost i ne smijemo e, prebrzo donositi zaključke. Hvala. Hvala. A sada e, liberali. Dobro jutro. Hvala što ste došli, gospodine povjereniče. Vaš dokument je zaista bio vrlo koristan. Dakle, ti dokumenti koje smo primili od vas su jučer bili vrlo su korisni zato što u medijima čitamo u kontekstu Brexita i u kontekstu ovih e, promjena koje bi Trump mogao uvesti vezano za te uvjete. Mnogo se o tome piše, ali dobijemo informacije baš od vas. Andreja Meyer, gospodin Beredino su govorili o činjenici da postoji opasnost fragmentacije kod stavova nacionalnih nadzornih tijela i načina na koji oni tumače neka pravila. Dakle, kako onda komisija e, namirava to rješavati? bilo kroz reviziju različitih propisa ili možda kroz neke, na neke druge načine. Kako se možemo pobrinuti da i se zaista vrše svoju ulogu i da ta uloga zaista osigura e, da svi, sva nadzorna tijela na nacionalnoj razini imaju isti pristup. Jer inače ćemo možda imati neke izuzeća koje će se odobravati u pojedinim zemljama i onda će ponovno postati te rupe u zakonu u tom sistemu. Kako namjeravate riješiti taj rizik potencijalne fragmentacije što se tiče ekvivalentnosti i na drugim područjima? Spomenuli ste to u dokumentu koji ste nam dostavili jučer, pa vas zato pitam. Hvala na ovom pitanju. Dakle, što se tiče ovog dokumenta o ekvivalentnosti, tu zapravo e, iznosimo e, kakva je trenutno praksa i također osiguravamo da e, se kriteriji koji su izneseni u zakonskim propisima Europske unije poštuju. To je također izneseno u relevantnim isama i tu smo svakako spremni raditi na isama da vidimo kako bi se njihova uloga mogla još više povećati zato što konvergencija na planu regulative je jedan od elemenata koji zaista nas preokupiraju kada radimo sada trenutno na reviziji ISAS. Dakle, to je nešto što je u toku taj proces, e, ima to nekoliko aspekata. Radi se o financiranju ISA i također o vladama kako možemo bolje e, raditi na e, donošenju odluka na razini ISA i također kako poboljšati konvergenciju e, na planu regulative što se tiče prakse nacionalnih nadzornih tijela. No, svakako to je, taj proces je u tijeku radimo na tome i također moramo vidjeti kakav će biti ishod javne rasprave koja se vodi na tu temu i vidjeti kakve daljnje korake treba poduzeti u tom kontekstu te u kontekstu ekvivalentnosti. hvara. Želite još nešto dodati jer imate još jednu minutu? Ne, mogu dati svoje vrijeme drugima. Evo, sada dajem riječ e, Dimitrijusu Papadimulisu iz e, Goja. Hvala. Gospodine Dombrovskis, e, gospodine potpredsjedniče, pozdravljam vas. Mislim da je zaista pozitivno da uopće niste spomenuli moju zemlju, Grčku, u svojim uvodnim napomenama, no Ipak eh, htio bih vas podsjetiti na onu izjavu koju ste dali prije tjedan dana vezano za CNBC, odnosno eh, TV kanalu CNBC. Eh, Rekli ste da je Grčka u pozitivnoj putanji što se tiče financijskih ciljeva za 2017. i da radimo na cilju za 2018. gdje želimo imati primarni suficit od 3,5%. Mi pozdravljamo te vaše riječi i sve ove druge stvari koje ste nam rekli na plenarnom zasjedanju vezano za Grčku. Hoću vam postaviti ovo pitanje. Mnogo ljudi kaže, pa eto i ja kažem, da je u zajedničkom interesu i Grčke i njezinih vjerovnika da što je moguće prije sklope drugi E, dogovor kako bi se poboljšali izgledi za razvoj grčkog gospodarstva. Dakle, mislim da bi, da bi zaista e, bilo dobro pitanje kada će se to učiniti kako bismo konačno imali nekakve pozitivne e, rezultate za 20. ožujka. Još jedno pitanje, MMF. Zapravo komisija bi htjela da MMF sudjeluje u drugom bailoutu Grčke a MMF je tražio e, za dopraštanje duga i e, neke niže primarne suficite, a s druge strane njemački, njemačko ministarstvo financija inzistira na primarnom e, suficitu 3,5% za 10 godina. Uzevši u obzir da je komisija kroz gospodina Moskovisija rekla da uravnoteženi proračun i kompromis sa vjerovnicima je veoma važan. Moje pitanje za vas je kako mislite da bismo mi mogli premostiti te razlike između vjerovnika e, i MMF-a. Prije nego što dam e, riječ komisiji, želim vas e, samo podsjetiti da se moramo držati područja rada potpredsjednika Dombrovskisa, ali on može odgovoriti ako hoće. Da, zaista to se odnosi na drugi dio mog portfelja koji se manje tiče financijskih usluga nego više socijalne stabilnosti i eura, ali ipak. Što se tiče ovog rada na grčkom programu koji se nastavlja, mi e, zaista e, se slažemo da je u zajedničkom interesu da se druga revizija e, što je moguće prije zaključi Osnovni parametri za dogovor su već izneseni na prethodnom sastanku Eurogrupe i misija institucija je opet bila u Ateni i počeli su, zapravo su sada u Ateni i počinju posao kako bi se postigao dogovor o broju osoblja i zapravo po našem mišljenju je Grčka e, još bolja bila nego što je trebala za 2016. što se tiče primarnih ciljeva za suficit. E, isto to će i ove godine vjerojatno uspjesti i vjerojatno će e, postići cilj od 3,5% primarnog suficita sljedeće godine. Dakle, trebamo da sve strane guraju, dakle i Eurogrupa i institucije i same grčke vlasti da se razriješe neriješena pitanja i da se dođe do dogovora oko druge revizije. Nadamo se da će to biti učinjeno prije sljedećeg sastanka Eurogrupe, dakle to bi trebalo biti finalizirano na tom sastanku. Što se pak tiče MMF-a, mi u komisiji e, radimo u okviru e, tog ugovora, što znači da tu uključujemo i Europsku središnju banku i gdje god je to moguće, surađujemo tjesno s eh, MMF-om. Razlike vezano za ciljeve za primarni suficit za Grčku dolaze uglavnom zbog toga što MMF je pesimističniji što se tiče grčkog gospodarstva i fiskalnog učinka mjera koje poduzima Grčka tako da u tom smislu MMF procjenjuje da će Grčka tim mjerama e, postići niže ciljeve za primarni suficit, a to će onda naravno utjecati na analizu održivosti duga. I to je naravno jedno od područja gdje trebamo e, premostiti taj jaz i također se to odnosi i na e, fiskalnu putanju nakon programa i jedan od elemenata su upravo te e, ti ciljevi za primarni suficit nakon izlaska iz programa. No postoje preduvjeti da zaista te razlike premostimo i da se dogovorimo što se tiče sekundarne revizije. Hvala. Sada dajem riječ e, predstavniku zelenih. Hvala lijepa. Prvo želim zahvaliti povjereniku. Hvala vam što ste ispunili obećanja o održivom financiranju. E, doista ste započeli s radom s, s onim što ste najavili i mi se radujemo prijedlozima koje ćemo dobiti od nove skupine stručnjaka. Osim toga, e, želim se nadovezati na ono što je već rečeno u Grčkoj. Rasprava o stanju programa se često vodi na temelju slabih činjenica, često se citira dakle samo 35% i u parlamentu se to citiralo, samo 35% mjera koje su dogovorene su doista na kraju i provedene. Kako komentirate na takve tvrdnje? Jer meni se čini da je to u suprotnosti sa vašim vlastitim procjenama. Drugo moram reći da sam razočaran jer u okviru promjena EBRD-a vaš prijedlog predviđa smanjenje ovlasti i manje diskrecijsko pravo i želim znati možete li se posvetiti, hoćete li djelovati dalje na temelju izvješća Gula i preporuka koje je donio parlament i dalje nemamo pristup dokumentima, pa čak ni komisijnim dokumentima koji se koriste na međunarodnim forumima. I međunarodni forumi su važni i trebamo imati jasnu posvećenost komisije, ona mora biti odgovorna kada djeluje u tim međunarodnim okvirima i treba nam dati pristup takvim e, dokumentima i informacijama. Hvala. U redu, e, čuli smo nekoliko pitanja. Pokušat ću sada e, brzo odgovoriti na sve njih. Prvo što se tiče održivog financiranja, stručna skupina na visokoj razini je dakle uspostavljena. Očekujemo reviziju sredinom programskog razdoblja i jedno privremeno izvješće na polovici godine te konačno izvješće krajem godine. Cilj je da procijenimo koje su to točno mjere potrebne kako bismo usmjerili više privatnog financiranja i kako bi to bilo u skladu sa održivim financiranjem i u svrhu održivog financiranja. Stavili smo snažan naglasak na zeleno financiranje, pogotovo u okviru te stručne skupine na visokoj razini. Zatim što se tiče grčkog programa, ja sam spomenuo makroekonomski razvoj situacije gdje je gospodarski rast viši nego što je bilo predviđeno. Dakle, umjesto 0,3% imamo rast od 0,3%, ove godine rast od 2,7%, a što se tiče fiskalnih ciljeva od 2015. i 2016 fiskalni ciljevi su nešto što već sada e, znamo koji su. Za 2016. čekamo konačnu e, potvrdu, to će doći od Eurostata u travnju, ali ni tu ne očekujemo nikakva iznenađenja. Što se tiče provedbe samih mjera, to je Aheleva peta svih ovih programa radimo sa vlastima kako bi promjene bile i implementirane i u zakonodavstvu. I to činimo tako da pružamo i značajnu tehničku pomoć u brojnim političkim područjima. Imamo podršku za strukturne reforme, imamo nacionalne stručnjake iz država članica i stručnjaka stručnjake iz drugih međunarodnih organizacija kako bismo doista ostvarili e, i učinkovito e, proveli ono što smo si zacrtali u zakonodavstvu. Što se tiče EBRD-a i diskrecijskih e, ovlasti tijela za sanaciju i također što se tiče procjene prihvatljivosti instrumenta taj autoritet, e, ta oblast postoji i to diskrecijsko pravo tijela za sanaciju postoji. Ono što mi u osnovi tvrdimo jest da treba postojati veća transparentnost. Pogotovo kada se radi o pojedinačnim slučajevima banaka, neke vlasti mogu postaviti niže, neke više kriterije, ali moraju onda objasniti odluke koje donose i pružiti smjernice sudionicima na tržištu, da oni vide kako se odluke donose. I na kraju, što se tiče izvješća Gulag, Gulag i informacija od Europske komisije, to je nešto što na čemu svakako trebamo i dalje raditi kako bi informacije bile dostupne Europskom parlamentu. Hvala. Iz enf se nitko nije javio za riječ. Iz FDD-a gospođa Štorf. Hvala vam. Povjereniće Dombrovskis. S obzirom na krizu dot.com iz 2001. imali smo jako skupu monetarnu politiku koja je dovela i do problema s nekretninama u SAD-u i brojnim zemljama u Europskoj uniji. Kada je došlo do prenapuhanih cena na tržištu nekretnina, banke su reagirale sa većom likvidnošću i monetarna ekspanzija e, je nešto što se činilo da je dobro rješenje 2008. Međutim, osim krize na tržištu nekretnina, imali smo također i značajno povećanje e, cijena e, robe i hrane i tako dalje. Studije su pokazale da postoji jasna veza između likvidnosti i špekulacija povezanih sa robama. Dakle, imamo jednog harvardskog ekonomista čija studija jasno kaže da niske kamatne stope mogu povećati potražnju za naftom i drugim robama, ali to uključuje i, prek, i hranu, na primjer žitarice. Imamo jednu studiju iz 2011. koja je pokazala jasnu poveznicu između e, slabih cijena i likvidnosti. Dakle, prije krize na tržištu nekretnina su porasle cijene žitarica 40% i bile su 300% više nego 2001. zemlje u kojima je bilo najviše, koje su najviše uvozile određenu vrstu žitarice, pšenicu, na primjer u arapskim državama, bila je tu snažna poveznica sa cijenom pšenice. Na primjer, arapsko proljeće je između ostalog bila i revolucija kruha, to je sve počelo u e, Tunisu. Vidite li vi poveznicu između ekspanzivne monetarne politike, povećanja likvidnosti, niskih kamatnih stopa i na kraju posljedičnih špekulacija sa sirovinama, određenim vrstama roba i tako dalje. Sve se to posebno odražava na siromašne zemlje. Hvala, dopustite mi da se prvo ogradim. U jednom smislu mi kao Europska komisija moramo poštovati neovisnost ECB-a e i ne možemo prejudicirati njihove odluke o monetarnoj politici. Dodao bih nekoliko e, općenitih komentara. Što se tiče mandata Europske središnje banke, on se prvenstveno odnosi na stabilnost cijena. Dakle, imamo E, inflaciju koja mora biti do ispod 2%. U posljednjih nekoliko godina inflacija je bila konzistentno ispod tog praga. I upravo iz tog razloga imamo monetarnu politiku ECB-a sa niskim kamatnim stopama i kvantitativnim popuštanjem. Trenutačna inflacija, inflacija raste s onih niskih razina. Posljednji podaci pokazuju da je inflacija na razini od 1,8%, što je samo po sebi blizu onoj gornjoj granici koju je postavila Europska središnja banka. Ne možemo očekivati da će ovakva monetarna ekspanzija trajati zauvijek i možemo zapravo utvrditi da, takva, da je takvom monetarnom politikom ECB kupovao na vremenu za države članice, a bilo je važno da države članice iskoriste to vrijeme na jedan mudar način i da za to vrijeme provedu potrebne strukturne reforme kako bi ojačala otpornost svojih gospodarstava. Također, e, ako to postavimo u jedan globalni kontekst, u SAD-u primjerice sustav e, federalnih rezervi je također ima svoju monetarnu politiku i, i oni provode kvantitativno popuštanje, međutim e, trenutačno se mijenja stanje gospodarstva i oni se odmiču polako od kvantitativnog popuštanja te postupno povećavaju kamatne stope. Očito u određenom trenutku možemo očekivati slične razve situacije u Europskoj uniji, jer je jasno da ne, da ne trebamo tako reći prezagrijavati našu ekonomiju sa lakom monetarnom politikom ako to nije opravdano. Dakle, sve je to povezano sa niskim razinama inflacije. Hvala vam. Hvala lijepa. EPP, Este de Lange. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju i gospodine potpredsjedniče. Hvala što ste danas došli. Dva pitanja, jedno se odnosi na bankovni paket, jedno općenito pitanje o procjeni učinka i analitičkom radu. Radila sam na Edisu i primijetila da nakon što je komisija provela dodatne analize, dosije je mogao ići dalje. Sada vidimo da se u SAD-u i s obzirom na Brexit događa novi razvoj situacije, to će utjecati na konkurentnost našeg financijskog sustava. Što se tiče ovog dosjea, ako pregovarački tim to želi, e, možete li vi provesti dodatnu e, dodatni analitički rad ili procjenu učinka za dosije na kojima se treba raditi kako bi smo mogli ostvariti napredak. Drugo pitanje odnosi se na stabilnost eura i eurozone i u brojnim državama članicama se vode kampanje i izvješća i novine, na primjer The Daily Telegraph, nam govore da Nizozemska e, namjerava preispitati svoje članstvo u eurozoni. Takav prijedlog još nikada nije prošao kroz nizozemski parlament. Imamo desničarsku krajnju desnicu koja bi voljela da Nizozemska izađe iz eurozone. Slučaj slični, sličan je sa Francuskom u nizozemskom parlamentu brine nas što brojna pravila koja uređuju eurozonu od samog početka zapravo nisu poštovana. Pitanje je kako ponovno izgraditi povjerenje u tom sustavu i jer želimo ga očuvati, želimo da on bude dobar. Kako vi predviđate naše buduće djelovanje, trebamo li e, imati velike institucijske promjene ili trebamo doista se baciti na posao i povratiti povjerenje konkretnim radom na predmetima o kojima danas raspravljamo. Hvala. Hvala. Prvo što se tiče paketa za banke i procjene učinka. Naši prijedlozi koje smo iznijeli u kontekstu tog paketa e, sadrže i procjenu učinka, dakle sve je to napravljeno kako treba. Naravno, bude li potrebno, e, možemo vam pružiti dodatna mišljenja, dodatne analize, ako to bude potrebno, kako bismo nastavili raditi na ovim predmetima. Zatim, što se tiče vašeg pitanja o budućem djelovanju u kontekstu europodručja. Mislim da trebamo s jedne strane produbiti i djelovati i provesti inicijative oko kojih smo se složili i također trebamo vidjeti što je sa institucijskom arhitekturom europodručja i u kojem djelovati tu strukturu treba ojačati. Kao što znate, mi radimo na, onom, na temelju izvješća pet predsjednika. Oni su iznijeli niz prijedloga koji se odno... imamo niz prijedloga koji se odnose na prvu fazu. Ovo je jedan od tih prijedloga. I na temelju tih prijedloga možemo reći da je niz stvari proveden. Europski fiskalni odbor radi, preporuke za uspostavu nacionalnih odbora za produktivnost su e, uspostavljene. E, želimo pojednostaviti paket za stabilnost. Tu smo postigli dogovor u okviru ECOFINA kako to više uskladiti, usredotočiti se na referentne vrijednosti za troškove i sve to dakle se trenutačno odvija. Sada pripremamo i feedback e, o fazi, o drugoj fazi izvješća pet predsjednika. Tu se zapravo bavimo institucijskim elementima, primjerice uspostavljanjem fiskalne stabilizacijske funkcije za europodručje. Bavimo se primjerice jačanjem investicija u državama članicama koje su pogođene asimetričnim ekonomskim šokovima i to je mogućnost da imamo program osiguranja depozita i brojni drugi elementi. I također želimo vidjeti kako osnažiti proces konvergencije unutar europodručja i takako uspostaviti e, mjerila konvergencije. Jer e, proces konvergencije u europodručju je stao od krize, od kada je došla kriza i upravo zato sada proživljavamo određene probleme. Hvala. Hvala lijepa. Za SID Petrosila Pereira. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče Dombrovski, pitanje uspostave e, stanja nemogućnosti uplate duga, odnosno takozvani nenaplativi dugovi E, su prepoznati već odavno kao težak problem zato jer to ima negativan učinak na gospodarstvo, na kreditiranje gospodarstva, na rast, posljedično i na zapošljavanje, a također e, to ima na učinak i na stabilnost e, naših financija i na euro područje. Ova rasprava je u tijeku već dugo i sadrži također i neke posebne preporuke po zemljama koje je izradila komisija. No komisija nam e, samo govori da razmatra moguće opcije i također da provodi benchmarking. EBA je sada iznijela jedan prijedlog prema kojemu treba hitno politički djelovati i treba predložiti europsko rješenje. Dakle, u prijedlogu imamo jedan konkretan prijedlog za stvaranje poduzeća za upravljanje imovinom na europskoj razini. Mene zanima što o tome misli komisija. Podržava li komisija europsko rješenje? A osim toga, to podupire i europski mehanizam ili li se komisija takvom potezu jer je jedno europsko rješenje, a drugo je jedan sustav koji se koordinira na europskoj razini, ali provodi na nacionalnoj razini. I drugo, Smatra li komisija kao i ESB da rješenja na nacionalnoj razini zahtijevaju određenu fleksibilnost u europskim pravilima u vezi sa državnom pomoći kako bi se rješenja mogla i provesti? Dakle, koje stajalište, koje mišljenje ima komisija o tome? Well, on, uh, non, uh, kada je riječ o nenaplativim dugovima, da, istina je. NPL-ovi su ozbiljno pitanje s kojim se suočava niz zemalja članica, što uključuje i Portugal. Zapravo sam prošlog tjedna bio u posjetu u Portugalu i raspravio sam o tome sa predstavnicima vlade i Središnje banke Portugala. I Istina je da trebamo djelovati na nacionalnoj i na europskoj razini kako bismo riješili to pitanje. Na nacionalnoj razini to je pitanje učinkovitosti našeg okvira o nesolventnosti i sudskih postupaka i to je pitanje brzine i rješavanja NPL-ova i to, to ovisi o zemljama članicama u kontekstu europskog semestra i to je također predmet onoga što trenutno radimo i što ste spomenuli. Također razmatramo mogućnost uvođenja sekundarnog tržišta za NPL-ove sa inicijativama poput usklađivanja zahtjeva za razmjenu informacija i izdavanje dopuštenja za poduzeća koja rade sa MPL-ovima diljem Europe. I naravno mi razmatramo način na koji se te odluke mogu uklopiti u naš sadašnji zakonodavni okvir, što znači naravno i propise o državnoj pomoći. Vidimo na primjeru niza zemalja članica da su neka rješenja moguća, naravno na tome treba još poraditi i spomenuo sam neke inicijative koje su provedene u Italiji, recimo program sekuritizacije NPL-ova sa državnim jamstvom koje se osigurava tržišnim uvjetima, dakle nije podložno državnim propisima ili imamo takozvani Atlantski fond koji je rješenje na privatnom tržištu i ne podliježe e, državnim pravilima, odnosno pravilima o državnoj pomoći, ali tu imamo i niz elemenata koji su na snazi u okviru koordinirane europske strategije i to će biti tedišište naših rasprava u travnju na Ekofinu. I mislim da će to onda dati usmjerenje za naš daljnji rad na pitanju MPL-ova. Hvala vam. Hvala. Raspravljali smo i sa predsjednikom EBE o ovim nedavnim e, prijedlozima o tome kako riješiti ovo važno otvoreno pitanje. E, Ludwig Niedermayer. E, hvala. Gospodine povjereniče, gospodine predsjedniče, imam jedno općenito pitanje. Već niz godina zalažemo se za jačanje globalnog gospodarstva i za promicanje pravedne trgovine i protoka kapitala, jer smatramo da je to povoljno za sve. No sada vidimo da mnoge zemlje razmatraju druge strategije, odnosno ograničavanje slobodne trgovine, protoka kapitala i e, mogućnost nepoštivanja pravila koja su primjenjiva na sve. Recimo, nažalost, Ujedinjena kraljevina želi napustiti jedinstveno tržište umjesto jedinstvenih pravila za svih 28 zemalja članica, oni žele imati vlastita pravila. Dakle, moje pitanje je kako će to učinak imati na različite globalne scenarije poput sporazuma sporozuma kao što je nafta, ako se recimo stvori poseban porezni režim u sad ili ako se uspori trgovina između SAD-a i Kine, koji će učinak to imati na financijska tržišta i financijsku stabilnost e, i na gospodarski rast. Drugo pitanje. Koju ćemo mi strategiju primijeniti u tim promijenjenim okolnostima, naročito u financijskom sektoru? Hvala vam. Kada je riječ o učinku raznih e, događaja na globalnoj razini, naravno, postoje određeni razlozi za zabrinutost u vezi sa međunarodnom e, trgovinom e, i međunarodnim slobodno-trgovinskim sporazumima. Europska unija mislim da treba ostati otvorena međunarodnoj trgovini i takvim sporazumima. Sada trebamo dovršiti postupak ratifikacije CETE i krenuti dalje sa e, radom na daljnim međunarodnim slobodno-trgovinskim sporazumima. Naravno, treba vidjeti kako će se kretati stvari u SAD-u i kojim će to smjerom krenuti. U ovoj fazi to je teško reći, ali postoje razlozi za zabrinutost, tako da trebamo izbliza pratiti situaciju i moramo biti u stanju reagirati ako to bude potrebno. Isto vrijedi i za financijska tržišta koja ste spomenuli, jer i e, financijska tržišta trebaju imati ravnopravne položaje, a to se postiže međunarodnim e, standardima i međunarodnom regulatornom arhitekturom ili ustrojem. Ako se to promjeni, naravno treba ćemo ponovno procijeniti naš pristup ekvivalentnosti ili pristup drugim područjima. No, mi moramo međunarodnoj zajednici pokazati da je Europa i dalje spremna za međunarodnu suradnju na ovom području i da se i dalje zalaže za uspostavu međunarodnih standarda i da ćemo mi nastaviti raditi u tom pravcu. Hvala. A Bajceka. Hvala gospodine predsjedniče, potpredsjedniče. Drago mi je što ste ovdje ja se svojim e, pitanjima želim e, nadovezati na CCP i nažalost i pitanje Brexita. Nije li sada pravo vrijeme da komisija poboljša svoj program za, za uniju tržišta kapitala predstavljanjem strategije za stvaranje jednog jedinstvenog nadzornog tijela za to? E, već smo krenuli u tom pravcu i ispitivali smo vas o tome, no vaš je odgovor bio neodređen, tako da vam želim pružiti još jednu priliku da nam date konkretni odgovor, naročito u svijetlu natjecanja europskih financijskih središta da privuku financijske tokove dalje od Londona i u svjetlu također regulatornog natjecanja između e, nacionalnih regulatornih tijela jer se tu smatra da pregogranična pitanja se ne uzimaju dovoljno u obzir i to se također tiče i p-a. I na kraju postoji mogućnost ublažavanja negativnih učinaka financijske e, fragmentacije nakon Brexita uspostavljanjem jednog pravičnog tržišnog natjecanja unutar Europske unije. Moje drugo pitanje tiče se ekvivalentnosti s trećim zemljama i vašeg dokumenta koji ste nedavno predstavili. I meni se, želim se vas upitati ide li to dovoljno daleko. Ako uzmemo CCP kao primjer, jedna mogućnost je čvrst režim sa trećim zemljama u nekim područjima, a druga mogućnost je ekstrateritorijalni pristup kao u slučaju središnjih e, ugovornih strana iz SAD-a, a treća opcija je repatriacija. Dakle, zanima me planirate li provesti sveobuhvatniju procjenu u tim područjima naročito onima na kojima trenutno radim, kada je riječ o ove tri opcije i e, koja bi bila najpovoljnija za koje područje. Hvala vam. Hvala na ovim pitanjima. Prvo, odgovorit ću na pitanje o jedinstvenom nadzornom tijelu. To je mogućnost e, koju razmatramo, ali ne za blisku budućnost. I u smislu naše komunikacije o obrazanoj reformi iz rujna prošle godine, kada nismo, e, nažalost mikrofon se isključio.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 Mi sada e, želimo poboljšati nadzornu konvergentnost kako što i stoji u našem akcijskom planu i tu ćemo svakako podržati napore ESME i također e, će se to razmatrati u okviru revizije SS-a.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 Nekome se očito ne dopada pitanje ili pak mu se ne dopada odgovor. Teško je reći. Dakle, ekvivalentnost e, za popravak i sanaciju CCP-a. Dakle, prijedlog se uglavnom tiče bonetnih zahtjeva. Odnosno, isprike ne tiče se bonitetnih zahtjeva, nego e, se donose instrumenti za e, tijela, za sanaciju. Dakle, u vezi sa e, trećim zemljama pregovor se ne tiče pristupa tržištu, nego o provedivosti odluka o sanaciji u trećim zemljama, a to zahtjeva suradnju između tijela za sanaciju. Dakle, tu se možemo držati presedana EBRD-a e, koji se ne tiče ekvivalentnosti, ali mi smo svakako otvoreni za dalje rasprave i nastojimo iznaći rješenja koja bi bila prilagođena posebnostima okvira za sanaciju. Hvala, gospođa Maletić. Hvala, gospodine predsjedniče. Dobrodošli, povjereniče. Moje prvo pitanje nadovezuje se na pitanje o nenaplativim dugovima, ali drago mi je što ste već dali odgovor na to pitanje i što ste rekli da će to biti jedna od glavnih tema za raspravu u travnju, naročito s obzirom na stanje u Hrvatskoj, odnosno e, tamo imamo e, stabilan financijski sektor ali zbog nenaplativih dugova pristup e, financiranju privatnog sektora je doista vrlo ograničen i dalje, tako da ćemo, nadam se, iznaći zajedno rješenja za pružanju, pružanje potpore gospodarstvu. No, moje drugo pitanje tiče se više europskog semestra. Imamo šest zemalja koje su značne kao zemlje kao sa značajnim e, makrofinancijskim neuravnoteženostima i to je bilo i 2016. i 2017. Pitam se dakle koji ćete pristup zauzeti u 2017. godini i pripremate li neke konkretne mjere za tih šest zemalja kako biste im pomogli da krenu u odgovarajućem pravcu. U svojem priopćenju istaknuli ste potrebu uključivanja svih dionika u izradu nacionalnih programa za reforme, dakle lokalne jedinice samouprave, poduzetnike i tako dalje, ali u brojnim slučajevima u praksi vidimo da do toga ne dolazi. Kako ćete stoga nadzirati provedbu takvog pristupa i ako zamijetite tu neke nedostatke, hoćete li tražiti od zemalja članica da ponove postupak izrade nacionalnih programa reforme ili slično? Hvala vam. Da. Postupak eh, zbog makroekonomske neuravnoteženosti u slučaju zemalja koje se suočavaju sa prekomjernim neuravnoteženostima što uključuje Hrvatsku. U tom slučaju od zemalja članica očekujemo ambiciozne programe nacionalnih reforma u kojima će se jasno opisati kako te zemlje namjeravaju riješiti problem prekomjernih neuravnoteženosti na temelju obveza preuzetih u takvim programima mi ćemo također izaći sa preporukama po zemljama, u slučaju zemalja sa prekomjernim neuravnoteženostima mi ćemo izrađivati sve detaljnije preporuke i uvesti poseban postupak praćenja provedbe tih preporuka. Naravno, ako zamijetimo da se stvari ne kreću u dobrom pravcu i da se reforme ne provode, postoji i mogućnost pokretanja korektivnog postupka, što znači snažniji mehanizam nadzora i traženje od zemlje da donese korektivan plan djelovanja. Nadam se da nećemo morati taj postupak pokrenuti i da ćemo imati dobru suradnju sa e, zemljama sa prekomjernim neuravnoteženostima i tim ćemo se neuravnoteženostima naročito nastojati pozabaviti u nacionalnim programima reformi. Naravno, mi smo spremni pružiti tehničku pomoć tim zemljama putem e, našeg programa za potporu strukturnim reformama na zahtjev dotične zemlje članice ukoliko nekoj zemlji članici zatreba dodatna pomoć u tome kako riješiti prekomjerne neuravnoteženosti i kako donijeti odgovarajuća politička rješenja. Hvala vam. Tang. Hvala. Osvrnut ću se na sekuritizaciju. Provodimo konstruktivne pregovore o tome i mislim da je parlament zauzeo legitimno stajalište i očekujem od komisije da odigra ulogu posrednika između parlamenta i vijeća, zato jer vijeće još uvijek mora odgovoriti na stajalište parlamenta. Mi smo ostvarili tehnički napredak e, u tehničkom aspektu tog rada, što je dobro, ali još uvijek čekamo na vijeće u glavnom dijelu stvari i nadamo se da će nam komisija o tome pomoći. Kad je riječ o europskom nadzoru, ja sam bio na sastanku na vrhu o Uniji tržišta kapitala u Parizu prošle godine i vi ste također bili tamo i sjećam se da ste rekli da E, ne smatrate da je tako nadzorno tijelo najvažniji pokretač Unije tržišta kapitala? Tamo ste bili jasniji u svojim riječima nego što ste bili ovdje, barem prema mojem mišljenju. I to me zbunjuje. Europski nadzor je svakako ključan za Uniju tržišta kapitala. No, na stranu to, imam jedno konkretnije pitanje za vas. Kada je riječ o izvješću o stanju, parlament eh, poziva komisiju na iznošenje kumulativnog izvješća o učinku uredbe o, financijskoj regulativi za 2016. godine, naročito eh, kada je riječ o rupama o zakonu, o neučinkovitostima i tako dalje. Priprema li komisija takvu procjenu o eh, kumulativnom učinku uredbe o financijskim uslugama. I vi ste odgovorili na neka pismena pitanja e, moja i Pervanš Beres i prema tome komisija treba e, procijeniti i rizik za e, financijska tržišta i institucije i drago mi je što to priznajete, ali vaš je odgovor neodređen po pitanju sljedećih koraka. Vi ste samo e, spomenuli produbljenje činjenjem e, i e, mene zanima vrijedi li to također i za klimatske promjene, je li to također sastavni dio nadolazeće srednjeročne revizije? ok. Hvala gospodine Tang. Postavili ste dosta pitanja. Što se tiče sekuritizacije, mi svakako se radujemo konstruktivnoj suradnji. Trijalozi su u tijeku i spremni smo surađivati s parlamentom kako bi se postigao dogovor o ovom važnom dosjeu. Što se tiče vijeća, e, Malteško predsjedništvo namirava u e, svom semestru zaključiti sve trijaloge, e, tako da vidimo da i e, vijeće i komisija su tu ambiciozni, a mi bismo htjeli potaknuti parlament i vijeće da zaista taj posao privedu kraju što je moguće prije. Što se pak tiče europskog nadzora i samita o e, Uniji tržišta kapitala. Taj govor je bio objavljen i uglavnom to što sam rekao je bilo u skladu s onim e, što sam i prije govorio ovdje. Što se tiče e, reguliranja financijskog sektora, odnosno ukupne procjene toga, mi smo to napravili jer e, smo zapravo tražili dokaze kako bismo vidjeli kakav je učinak naših zakonskih propisa, gledali smo proporcionalnost, e, postoje li nekih e, nenamjernih duplikacija, odnosno preklapanja i postoje li neke rupe u našoj arhitekturi. A sada zapravo na osnovu odgovora koje smo dobili u, tim, u tom zahtjevu da nam se dostave dokazi, mi radimo na osnovu toga i neke odgovore koje smo dobili već su zapravo i postali dio našeg paketa za reformu bankarskog sustava. Što se tiče ovih pitanja koje se odnose na klimatske rizike i stres testove u tom smislu. Bilo bi zaista dobro da se na taj način ocjenjuje stabilnost financijskih institucija, no trebamo i pouzdane podatke e, vezano za to koliko se zapravo CO2 ispušta. E, to još uvijek je u tijeku. Znamo što je ESRB predložio i spremni smo nastaviti rad na tome, na tim osnovama i naša radna skupina na visokoj razini za financiranje radi na tome i kasnije tokom ove godine ćemo razmotriti i njihovo izvješće. Hvala. Jorgos Kircos. Hvala. Dva pitanja za vas, gospodine potpredsjedniče. Možete li ukratko opisati kako funkcionira dinamika javnog duga u eurozoni u Europskoj uniji. li se javni dug e, i dalje povećava e, kao postotak BDP-a i koje zemlje članice još uvijek vide stalni rast javnog duga e, izraženog u postotku BDP-a i koji su troškovi vraćanja tih dugova. Mislite li da će se to povećati u ovim godinama koje su pred nama ili mislite da će kamate ostati na vrlo niskoj razini? I još jedno pitanje. Nenaplativi krediti su sada na 45% ukupnih e, dugova, otvorenih e, dugova e, u Grčkoj. Hoćemo li moći očekivati da će komisija i druge institucije nešto poduzeti s tim u vezi? Dakle, ovi koji sudjeluju u ovom trećem programu za spašavanje, odnosno bailout. E, podsjećam vas e, da ovo e, ne spada u našu temu, a to su financijske usluge. Naravno, imamo svi slobodu govora, no potaknuo bih članove da se drže teme. To je slično onom pitanju koje postavio gospodin Dimulis. To ste dopustili. Da, ipak ću pokušati odgovoriti. Kao prvo što se tiče dinamike javnog duga. U Europskoj uniji i na europodručju u cjelini u ovom momentu e, on pada. Dakle, javni dug u Europskoj uniji na europodručju je sada negdje na 90% BDP-a, a u Europskoj uniji je na 85% BDP-a, a u najgodnim slučajevima e, također opada čak i u onim zemljama gdje su imali vrlo velik e, omjer između javnog duga i BDP-a, kao što su Italija i Portugal. Vidimo da se to stabiliziralo sada Naravno, e, postoji i dalje taj imperativ da e, taj dug počne opadati. Iz ovog razloga koji ste vi e, napomenuli, mi ne možemo očekivati da će se nastaviti niske kamatne stope i inflacija već sada raste, tako da zemlje članice moraju i dalje ostati razborite što se tiče razina duga i također jasno pokazati da taj dug sada opada zato što će to dodatno e, umiriti e, tržišta pa će se onda moći s razumno niskim kamatnim stopama i dalje nastaviti e, financirati taj dug. Što se tiče NPL-ova u Grčkoj, da, to je dio našeg programa, e, odnosno rasprava o programu. I također tržište NPL-ovima u Grčkoj se mora otvoriti jer ono je u ovom momentu vrlo restriktivno, vrlo ograničeno i postoje e, samo ograničeni načini da se riješi taj problem NPL-ova i da se poboljša stopa e, naplate e, dugova. Tako da to zaista jest e, dio naše debate. Hvala. Lonos Fernandez. Dobar dan. Dakle, imam tri pitanja za vas na kraju naše rasprave. Dva su već e, dobila odgovor, tako da ću biti još i kraći. Htio sam vas pitati o Edisu, kao što znate. Već e, sada imamo o toj temi tehničke rasprave na vijeću, ne znamo kada će vijeće ponovno napraviti procjenu situacije, a s druge strane mi u parlamentu smo već otvorili tu raspravu na temelju prijedloga komisije. No, istina je da je tu bilo nekoliko amandmana koji su zapravo razvodnili ovaj prvobitni prijedlog komisije. Dakle, u kojoj vi, mjeri vi mislite da bi taj e, model bez prave mutualizacije rizika mogao biti koristan jer bi nadopunio treći stup e, bankovne unije i slomio bi tu vezu između javnog duga i e, bilanci banki. E, situacija u bankama je bolja nego što je bila, ali ne rizici i dalje postoje i zapravo predstavljaju rizik po stabilnost. Što se tiče ovog prijedloga e, za EDIS, e, taj prijedlog e, je sada pred zakonodavcima i mi potičemo i vijeće i Europski parlament da nastave rad na tome. Što se pak tiče toga što se radi na vijeću, oni sada trenutno vode raspravu o tehničkom aspektu i nadam se da će se tu postići značajan napredak. Što se tiče ovog e, modela e, reosiguranja i u našoj analizi smo mi procijenili argumente za i protiv različitih modela. Ima dobrih e, argumenata u prilog reosiguranju i upravo zato smo mi u našem prijedlogu predložili da se s time krene no naša analiza je također pokazala da je puno osiguranje učinkovitije od drugih opcija i stoga u drugoj fazi mi predlažemo da pređemo na e, ko osiguranje i na kraju e, da završimo na punom osiguranju. Naravno, mi smo spremni e, raspravljati s parlamentom koji bi bio prikladan način da se ide napred, ali imamo neke analize koje zaista e, podržavaju onaj prvobitni prijedlog komisije gdje se predlagalo da imamo tri faze, dakle reosiguranje, koosiguranje, e, zatim puno osiguranje i konačno remutualizacija. Hvala. Mislimo da je ovo zaista jedno važno e, pojašnjenje. E, Sigrid Morrison, da, hvala, pozdravljam vas i ja. Dva pitanja. Prije dva tjedna ovaj parlament je usvojio izvješće koje također govori o fiskalnom kapacitetu u europodručju. Moje pitanje je to. E, igra li to ikakvu ulogu u vašim planovima da se dalje ojača EMU i ako da, koje izvore financiranja predviđate za fiskalni kapacitet i mislite li da financiranje fiskalnog kapaciteta će povećati fiskalno opterećenje građana Europe? Moje drugo pitanje je prošlog tjedna ste e, zajedno sa povjerenikom Moskovisijem u kontekstu e, zimskih prognoza poslali pismo Rumunjskoj, moje zemlji, vezano za e, smanjenje javnog deficita i također e, veliki jaz između rezultata i srednjoročnih rezultata. Mislim da ste bili u pravu, ali kakve vjerodostojne mjere očekujete od vlade zemlje članice u ovakvoj situaciji kako bi e, ispunili, odnosno ispoštovali pravila o deficitu Europske unije ove godine i sljedeće godine, dakle ono o čemu upravo ste vi i povjerenik si govorili u svom pismu. E, da, i to isto izlazi iz e, našeg, e, naše teme, ali povjereniče možete odgovoriti ako hoćete. Da, to je dio mog portfelja, pa mogu odgovoriti i na ta pitanja. Dakle, prvo vezano za fiskalni kapacitet na europodručju. Problem je u tome da tu postoji određena zbrka oko terminologije, stabilizacijski, stabilizacijska funkcija funkcija, e, proračun, e, fiskalni kapaciteti. Ljudi to različito razumiju i misle da to ima različiti sadržaj. Dakle, ja ću sada koristiti definicije i termine iz pisma pet predsjednika gdje, se govori o e, funkciji za fiskalnu stabilizaciju europodručja. Dakle, radi se o modelu da se štiti E, ulaganja u zemljama koje se suočavaju sa asimetričnim šokovima ili e, vezano za različite e, sisteme osiguranja. Budući da se u izvješću pet predsjednika govori upravo o toj funkciji, znači ne bi trebalo doći do nekakvih transfera između zemalja članica, niti bi se trebale smanjiti stimulacije za odgovorno definiranje politika. Ti instrumenti se mogu definirati na takav način da oni zapravo ne stavljaju dodatni financijski teret e, ni na koga. Što se tiče ovog našeg pisma koje e, smo poslali e, povjerenik Moskovisija i rumunjskoj vladi, tu se zapravo radi o činjenici da Rumunjska ima proračunski deficit koji se tokom proteklih nekoliko godina povećava i po našem zimskom zimskoj e, ekonomskoj prognozi e, mogao bi doći do 3,6% BDP-a ove godine, a e, to zemlju stavlja na put ka postupku prekomjernog deficita. Raspravljali smo sa rumunjskom vladom, sa ministrom financija o tome i mi znamo da su e, planovi, odnosno e, prognoze vlade malo optimističnije. Oni misle da će deficit biti 2,9%, ali ipak e, postoji zabrinutost i također vidimo da tu ima nekih problema sa postizanjem srednjoročnih proračunskih ciljeva, tako da očekujemo sada reakciju kako bi se taj trend preokrenuo i kako bi se da ne bi došlo do tog pretjeranog eh, deficita i da se preokrene taj trend. Hvala. Imamo još dvije minute i eh, sada imam spontano javljanje za riječ i eventualno dodatna pitanja. Samo gospodin Wolf, samo kratko. Hvala. Gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče, ECB ima politiku za rješavanje ekonomskih kriza koji traži stalni rast. Sve prihvaćam i znate da će tržišta kazniti fiskalne neravnoteže da će to utjecati na solventnost, da će to dovesti do krize likvidnosti i da će onda sam pritisak na tržišta biti prema dolje. Dakle, e, vidimo da sada globalno raste taj pritisak, imate učinak trgovinskih i poreznih politika u EU i političke potencijalne reperkusije Brexita, kako bi ECB mogao promijeniti svoje modele recimo kakav bi bio učinak na dugove kada bi porasle za jednu četvrtinu e, postotka e, kamate ili kada bi, kada bi porasle premije na obveznice i da li bi došlo do povećanja crvenog rizika za obveznice u tom momentu. Da, evo počet ću opet sa istom e, rezervom mi e, smatramo da Europska središnja banka ECB treba biti e, nezavisna, mi ne utječemo na njihove odluke. Dakle, kao prvo da vidimo taj inflatorni pritisak koji raste i zadnji podaci za inflaciju pokazuju da je ona sada na 1,8% i mi znamo da E, Europska središnja banka kao svoj mandat ima stabilnost e, cijena, što znači inflacija koja je blizu, ali ne veća od 2%. Dakle, mi ne možemo očekivati da e, ova monetarna politika koja je vrlo akomodativna, gdje imamo kvantitativno olakšavanje, niske kamatne stope, to neće trajati vječno. ECB je već e, smanjio e, svoje mjesečni program kupovina u okviru e, kvantitativnog olakšavanja i zemlje članice se naprosto trebaju pripremiti na to, trebaju se prilagoditi činjenici da će to mjesečno olakšavanje u jednom momentu prestati i ovo pitanje premija na rizik na obveznice je jedno veoma važno pitanje i to moramo imati na umu, posebno u onim zemljama članicama e, koji ima vrlo visok dug i zato smo u europskom semestru naglasili potrebu da se ti e, vrlo visoki, taj vrlo visoki dug u takvim situacijama počne smanjivati. Mm, dakle, ako je dug visok, ali pada i ako su vlade odlučne da nešto napravi, onda će ECB pod razumnim e, uvjetima, kamatnim stopama dati na raspolaganje financijska sredstva. Dakle, e, neću ništa reći o samom modelu predviđanja ECB-a, zato što to morate postaviti to pitanje predstavnicima Europske središnje banke. Hvala. Mislim da je ovo zaista bilo veoma korisno i interesantno. Dakle, hvala na tome što ste došli na uvodnim izjavama, na vašim odgovorima. Nastavit ćemo naravno našu suradnju, a sljedeći dijalog e, vezano za vašu temu, a to je financijska stabilnost, financijske usluge i unija tržišta kapitala, će biti održan 20. lipnja. Hvala. Hvala i vama.

desetu točku dnevnog reda, hibridna neusklađenost s trećim zemljama. Dakle, radi se o reviziji direktive s pravilima suzbijanja izbjegavanja poreza, to je ključna sastavnica e, naše borbe protiv e, izbjegavanja plaćanja poreza i BEPS-a. Izvjestitelj je gospodin e, Ludvigson, Ole Ludvigson. E, razmatrat ćemo nacrt izvješća. Kao što znate, u vijeću se trenutačno raspravlja o... Oprostite, u vijeću su se prošli tjedan složili oko nacrta kompromisa, dakle imamo jednu neusklađenost e, između rada vijeća i našeg mišljenja i zbog toga naravno žalimo, iako s druge strane drago nam je što je ostvaren napredak jer je ovo važan dosje. Imamo dakle podvojene osjećaje jer e, određeni oko određenih elementa, elemenata vijeće je bilo ambiciozno, ambicioznije od komisijnog prijedloga. Upravo o tome ćemo sada razgovarati i sada dajem riječ našem izvjestitelju. Gospodin Ludvigson. Hvala. Za početak pozdravljam prijedlog komisije o hibridnim neusklađenostima s trećim zemljama. Time se smanjuje mogućnost izbjegavanja plaćanja poreza i utaje poreza. Prošli tjedan postignut je sporazum u vijeću i time ćemo uspjeti smanjiti jaz između različitih poreznih sustava unutar država članica i u trećim zemljama. E, odgođena je primjena novih pravila za godinu dana i to će stupiti na snagu 1. siječnja 2020 globalizacija i teh je sve veća, integracija nacionalnih gospodarstava je također sve snažnija, zbog čega su nastale određeni nedostaci u međunarodnim pravilima, što je omogućilo e, smanjenje porezne osnovice i premještenje dobate. Hibridne neusklađenosti često iskorištavaju velika multinacionalna poduzeća, a ciljem je smanjiti e, plaćanje poreza na dobit, to smo vidjeli u slučaju Apple-a i McDonald'sa. aranžmani hibridne neusklađenosti iskorištavaju eh, neusklađenost između tretmana različitih instrumenata i primjenjuju se zakoni različitih jurisdikcija, što znači da se to može iskorištavati kako bi se postiglo dvostruko neoporezivanje. neoporezivanje. Takvi aranžmani eh, često imaju cilj smanjiti E, oporezivanje na dobit i smanjiti poreznu osnovicu unutar EU-a. Moramo dakle postaviti, uspostaviti pravila kako bismo se, kako bismo suzbijali te hibridne neusklađenosti i takve aranžmane. To znači da se možemo baviti sa izbjegavanjem plaćanja poreza imali bismo bolje porezno planiranje i multinacionalne aktivnosti će biti bolje harmonizirane i multinacionalne poduzeća će plaćati porez koji trebaju. U lipnju 2016. vijeće je zatražilo komisiju da predstavi prijedlog o hibridnim neusklađenostima, to jest aranžmanima hibridne neusklađenosti. Kako bi se omogućila veća učinkovitost, a to je predloženo i u izvješću OECD-a koje se bavi hibridnim neusklađenostima. Komisija je odlučila obuhvatiti e, niz mjera koje nisu uključene u direktivu o suzbijanju izbjegavanja poreza. Pogotovo se bave neusklađenostima hibridnih stalnih poslovnih jedinica, hibridnim transferima, uvezenim neusklađenostima i neusklađenostima dvostruke rezidentnosti. Predlog komisije fokusira se na postojeći rad i na aranžmane hibridne neusklađenosti. Slučaj sa Apple-om pokazuje da nam, su nam potrebna stroža pravila kako bi poduzeća doista e, doprinosila zajedničkom dobru. Komisija je proširila koncept hibridne neusklađenosti kako bi se tu moglo uključiti više elemenata. Smatram da je to pozitivan razvoj situacije. Postoji veza između članka 9 operativnih pravila i imamo amandman 22 i jasnu definiciju stalnog nastana. Mislim da je to treba uzeti u obzir. Ako imate hibridni aranžman kojeg razvije poduzeće sa stalnim nastanom, mogle bi biti poteškoća sa otkrivanjem te neusklađenosti, pogotovo zbog e, struktura tvrtki kćeri. To može dovesti do smanjenja poreza ako postoji stalni nastan i to se ne uzima u obzir, država članica u kojoj porezni obveznik ima nastan, mora se pobrinuti da bude uključen i prihod tog poduzeća. U slučaju McDonald'sa nije plaćen uopće porez niti u SAD-u, niti u, u Luksemburgu, što je potpuno neprihvatljivo. Porezni dogovori između zemalja trebaju osigurati izbjegavanje dvostrukog oporezivanja, ali i dvostrukog neoporezivanja. Određene odredbe se odnose na dokaze i porezna tijela. Izbrisali eh, smo tu odredbu koju je predložila komisija, jer hibridni aranžmani koji su trebaju biti uključeni. pravila o pridruženim poduzećima, povezanim poduzećima, se mogu zaobići, pogotovo kada se radi o strukturiranim aranžmanima. Teško je poreznim tijelima dokazati postojanje raznih e, poreznih aranžmana kojima se želi izbjeći oporezivanje. Kada imate hibridni aranžman, porezna tijela imaju mogućnost poduzeti mjere kako bi riješile taj problem i upravo zato želim spomenuti amandmane koje se bave tim fenomenom 4, 5, 6, 11 23. Dakle, trebamo riješiti problem hibridnih neusklađenosti, ali to je samo jedan dio e, šire, šireg prijedloga OECD-a i G20 za suzbijanje izbjegavanja poreza i porezne utaje. Važno je da pronađemo rješenje zajednički. Pred nama su izazovi koje, s kojima se trebamo suočiti i to ne može učiniti niti jedna država članica sama, već to moramo učiniti u okviru međunarodnih institucija. Eto toliko od mene i samo bih još dodao da se e, radujem vidjeti vaše amandmane i nadam se da ćemo moći zajednički surađivati na ovom području i postići uravnotežen dogovor u nadolazećim tjednima. ne sam otvoren za raspravu, siguran sam da imate zanimljive komentare i da ćemo zajednički e, napraviti dobar prijedlog. Hvala izvjestitelju. U ime EPP-a su papijeti Kajnen, gospođa Lamasu. Gospodin Lamasu, hvala vam. Ispričavam se što nisam e, izvjestiteljica i se ispričava što nije bila, što ne može biti prisutna. Gospođa Pitikajnen smatra da je predlog e, komisije za zatvaranje postojećih lakuna u vezi sa hibridnim neusklađenostima s trećim zemljama ide u dobrom smjeru. Trebamo se pridržavati načela učinkovitog i transparentnog oporezivanja, a cilj je stvaranje jednakih uvjeta za sva poduzeća. Na taj način jamčimo pravedno poslovno okruženje u kojemu poduzeća mogu uspješno poslovati. Zbog toga ona smatra da je prijedlog dobar jer se pridržava tih navedenih načela. OECD i BEPS i njihovo izvješće stvara dobar okvir za strategije suzbijanja izbjegavanja plaćanja poreza. Uzima se u obzir e, cijelo izvješće i proširuje e, područje primjene kako bi se obuhvatile hibridne usklađenosti s trećim zemljama i već se bavimo neusklađenostima unutar Europske unije, ali trebamo to proširiti kako bismo uključili i treće zemlje. Zakonodavstvo treba biti sveobuhvatno i ne bi trebalo stvoriti umjetne pragove, definicije ili druge aranžmane koji poduzećima omogućuju izbjegavanje plaćanja poreza. Gospođa Peti Kajnen pozdravlja stav izvjestitelja i čini se da je to stajalište primjereno jer se povećava područje primjene ovog zakonodavstva. Amandmani izvjestitelja čini se povećavaju ono što je u predlogu komisije kako bi se zatvorile lakune i to je u skladu sa kompromisom u sklopu vijeća. Slaže se sa stalištem izvjestitelja da moramo zatvoriti sve lakune koje proizlaze iz hibridne neusklađenosti, namjerne ili nenamjerne. U suprotnom bi tijela, porezna tijela dokazivala ilegalnost, nezakonitost takvih neusklađenosti na težak način, zbog čega zakonodavstvo ne bi bilo učinkovito. Gospođa Peti Kajnen se nada da se parlament i vijeće mogu dogovoriti oko razine ambicije i raduje se budućoj raspravi o ovom izvješću. Hvala. Hvala vama u ime ECR-a. Gospodin Pikor Uhojnen ledner Hvala vam. Zemlje članice primjenjuju različita porezna pravila o, koje se odnose na porez na dobit. I, mogu i poduzeća i individualci mogu iskorištavati takve razlike između poreznih sustava kako bi postigla dvostrugo neoporezivanje. Direktiva ATAD se upravo bavi tim razlikama. Inicijativa pokušava proširiti područje primjene direktive kako bi se iz područja uklonili određeni elementi. I takvo neoporezivanje ne bi bilo moguće u državama, članicama niti u trećim zemljama. Ovo je jedna dobrodošla inicijativa kako bismo smanjili agresivno porezno planiranje. Dakle, slučajeve ćemo moći smanjiti, ali nećemo se u potpunosti njih, ih u potpunosti eliminirati. Nadamo se da će komisija snažno djelovati kako bi se riješila tih hibridnih neusklađenosti i svih rupa u e, poreznom zakonodavstvu. Nadam se da ćemo svi mi moći izniti prijedloge i nadam se da ćete moći istaknuti, to jest e, naglasiti koje su to rupe u zakonodavstvu u vašim državama članicama kako bismo ih e, uspješno uklonili. Iznimno je važno boriti se protiv izbjegavanja poreza i porezne utaje, e, pogotovo s gledišta održivosti javnih financija. I također građani moraju povezanost je tu i sa građanima koji plaćaju poreze. Važno je boriti se protiv ovih fenomena i kada je riječ o popularnosti Europske unije. Moramo imati na umu što želimo postići harmonizaciju između država članica kako bismo uklonili te nedostatke ili je tu važno izvješće BEPS-a i provedba elemenata iz tog izvješća. Kako se možemo boriti protiv ovog fenomena i, stvor, i izbjeći stvaranje dodatnih troškova. Što se tiče amandmana izvjestitelja, želim eh, istaknuti određena upućivanja iz tih amandmana. Naravno, treba proširiti ovo djelovanje protiv hibridnih neusklađenosti. Međutim, strukturni aranžmani hibridne neusklađenosti zanima me kako ćemo se protiv toga boriti i želim, voljela bih dobiti pojašnjenje u vezi sa 14. amandmanom. Također, reverzne hibridne neusklađenosti je nešto što bi također trebalo uključiti u prijedlog. Hvala, Nirs Torvalds iz Aldea. Hvala. Imamo dosta čudan sastav izvjestitelja u sjeni, imamo izvjestitelja iz Švedske i e, tri izvjestitelja u sjeni iz Finske. Na toj neusklađenosti nadam se da ćemo uspjeti u našem radu. No, pitam se na kojem bih jeziku trebao nastaviti govoriti, no ipak evo, izrazit ću se na švedskom. Kao što smo čuli u izlaganju gospodina Ludvigsona, on eh, je zauzeo stajalište s kojim se svi možemo složiti i on je već eh, popunio neke eh, rupe koje smo mi prepoznali i koje je on spomenuo i također smo čuli sve što je sadržano u ovom izvješću i to je također sve rečeno u njegovom izlaganju i sad ću nastaviti na finskom suomalaiset ovat aika tarkkoja kaikkien tällaisten raporttien Želim se obratiti izvjestiteljima u Sjeni iz Finske. I naravno, Finci obraćaju veliku pozornost na ovakva izvješća i nadam se da ćemo, iako smo iz Finske, pridobiti pozornost svih zemalja članica je da će svi biti zadovoljni ovim izvješćem i nisam htio izazvati nikakve jezične neusklađenosti svojim komentarima. Hvala, ja ne mogu zahvaliti ni na finskom ni na švedskom, ali cijenim vaš trud. Much Cathy iz Hvala i hvala izvjestitelju na ovom nacrtu izvješća. Rješavanje pitanja hibridnih neusklađenosti sa trećim zemljama je vrlo značajno za moju delegaciju i ja dolazim iz zemlje u kojoj su ti instrumenti omogućili prebacivanje dobiti velikih europskih i američkih korporacija i to dosta dugo. Ja pozdravljam ovaj prijedlog komisije, ali imam razloge za zabrinutost u vezi sa rupama u prijedlogu mnogo od kojih je izvjestitelj spomenuo u svojem izvješću i to pozdravljam. Komisija predlaže ograničenja o primjeni pravila protiv e, hibridnih neusklađenosti, naročito kada se radi o izbjegavanju plaćanja poreza i tu komisija predlaže određeni prag za kontrolu pridruženih poduzeća, no to također otvara prostor za određene zlouporabe. Dakle, mi pozdravljamo ovaj prijedlog koji rješava neke nedostatke u prijedlogu komisije. Imam nekoliko dodatnih napomena i svaka od njih se odnose na e, primjere izbjegavanja poreza iz Irske. Prvi slučaj je Apple koji, je pokazuje, koji pokazuje zašto se ovaj prijedlog mora osvrnuti i na neusklađenosti u granskom e, poslovanju između podružnica u E, državama, zemljama, članicama i također u SAD-u i također u ovom izvješću se rješavaju na sveobuhvatniji način upravo takve neusklađenosti. Imamo problem izbjegavanja poreza u slučaju SPV-ova u Irskoj i to seže do milijuna eura dobiti i nešto od toga je omogućeno irskim zakonodavstvom, ali prijedlog komisije o interakciji između eh, i eh, hibridnih neusklađenosti se treba razjašniti. Zapravo, izbjegavanje plaćanja poreza se ne može eh, ostvariti samo korištenjem SPV-ova i to izlazi zapravo izvan područja primjene u ovom e, slučaju. E, primjerice, takozvani double Irish sustav e, ostaje na snazi u ugovorima o dvostrukom oporezivanju recimo sa Maltom i nekim europskim zemljama. Dakle, E, takvi sporazumi omogućavaju postojanje takvih struktura i to treba potpasti pod područje primjene ove direktive. Evo, radovi su suradnji sa izvjestiteljem e, i izvjestiteljima u Sjeni i hvala vam na fleksibilnosti koju ste pokazali. Nitko se nije javio dalje u ime klubova zastupnika, niti sam primio zahtjeve za spontano javljanje za riječ, tako da vraćam riječ izvjestitelju. Želim zahvaliti svima koji su uzeli riječ e, i želim im zahvaliti na njihovim komentarima. Mislim da ćemo postići širi sporazum koji će podržati većina. Važno je da ova e, prijedlog bude u skladu sa zahtjevima tržišta, zato imamo multinacionalne korporacije koje izbjegavaju plaćanje poreza. Dakle, treba naći pravu mjeru e, koja će također pomoći u ispunjavanju postojećih zupa u zakonu. Evo, mislim da smo krenuli pravim putem i iščekujem sa zanimanjem e, na dolazeću raspravu i nadam se da će to dovesti do snažne poruke parlamenta jer to moramo učiniti u ime naših građana. Hvala vam. Hvala dakle, razmatranje amandmana 27. ožujka, rok za ulaganje amandmana 6. ožujka, konačno razmatranje, dakle, 27. i glasovanje in, e, istoga dana, kako bismo to podnijeli na razmatranje plenarnog e, sastava u travnju. Evo, s time smo završili.